So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte die e, Kolegice i kolege, molim vas uzmite svoja mjesta. Imamo dosta opsežan program za danas do podne. Ovo danas je posljednji e, službeni sastanak ovog odbora u ovom sazivu parlamenta. E, kao prvo trebamo usvojiti dnevni red, ali izmijenjen. E, točka 11 e, o invazivnim e, vrstama bismo zamijenili sa točkom 2 e, Dakle, tu smo izmjenu dogovorili u posljednji čas. Ako se slažete, E, možemo li usvojiti takav dnevni red. Ako nema primjedbi, onda smatramo da je dnevni red usvojen. Imam e, dva priopćenja. Što se jezika tiče, na raspolaganju stoji prijevod na sve jezike osim estonskog i malteškog. Nadalje što se tiče trijaloga, e, Kyoto 2, tehnička E, implementacija. To je u ponedjeljak na večer 17. završeno e, postignutim sporazumom pod grčkim predsjedavanjem. E, u Parizu će 2015. se održati klimatska konferencija pa će se tu nastaviti sa pregovaranjem. Imamo zapisnike sa sastanaka e, sa prethodna tri sastanka odbora imali primjedaba na te zapisnike. Ako to nije slučaj, onda smatramo te zapisnike usvojenim. I time prelazimo na točku dnevnog reda četiri Drago mi je da mogu pozdraviti našeg gosta Hansa Brojninksa, e, izvršnog direktora Europske agencije za okoliš, e, s kojim ćemo razgovarati o radnom programu te agencije. Mogu samo preporučiti da se održava e, intenzivan kontakt sa tom agencijom jer kolege koji rade u toj agenciji posjeduju jako veliko znanje E, mi smo e, već do sada imali redovite sastanke sa agencijama. E, u, u svakom polugodištu imamo sastanke sa predstavnicima svih agencija, to su neovisne agencije. Smatram da su to zaista dragocjene agencije, zato ne želim dalje duljiti, nego srdačno pozdravljam Hansa Brunningsa i on će nam nešto reći o onome što će se događati između 2014. i 2018. dakle u novom sazivu. Hvala na ovom pozivu i na ovoj ljubaznoj najavi. E, uvijek je zadovoljstvo da možemo predstaviti svoj plan za sljedećih pet godina i budući da sam se s vama zadnji puta sastao u okviru procesa mog zapošljavanja, još mi je veće zadovoljstvo da se ovdje sama mogu naći. Ovaj naš petogodišnji plan rada je već e, prihvaćen e, uz svoj doprinos su dale zemlje članice i institucije iz Brisela uključujući i Europski parlament. Znači ovo je već e, dokument koji je usvojen, već smo u trećem mjesecu provedbe ovog našeg programa i rekao bih da neki od e, suštinskih elemenata našeg radnog e, programa e, su, se baziraju na našem nastojanju da uskladimo sve glavne politike koje žele provesti institucije u Briselu jer je to nužno za naš rad, ali također uzimamo u obzir i dugoročnu politiku koja je sve važniji aspekt e, politike, općenite politike Europske unije dugoročno gledano, znači dugoročne neke perspektive za tranziciju koje nam na neki način nalažu institucije iz Brisela. Mi pokušavamo to uključiti u naš rad u Kopenhagenu. Samo da vas podsjetim da je naša misija ostala nepromijenjena, znači tijekom ovih pet godina ćemo i dalje nastaviti davati informacije e, agencijama e, koje e, definiraju politiku i javnosti i to na promptan način zato što bismo mi željeli postići poboljšanje zaštite okoliša u Europskoj uniji kao i održiv razvoj. Mi naš petogodišnji plan smo uobličili tako da bude to usklađeno sa eh, onom što mi zovemo razvojni okvir eh, za politiku i mi naravno se bavimo raznim eh, tematskim politikama koje oblikuju pravnu stečevinu Europske unije i mi i na drugi način pratimo razvoj zaštite okoliša u okviru tih tematskih politika. Također smo uzeli u obzir e, i to veoma ozbiljno e, strategiju e, do 2020. koja sada već se razvija i dalje, znači do 2030. Tu imamo još i širu perspektivu nego što je puka, puke klimatske promjene, znači zaštita okoliša i šire od klimatskih promjena. Imamo važne inovacije u eh, definiranju politike za Europsku uniju, a to je da se i vizija za 2050. Eh, uključuje u sve naše programe. Znači radi se o viziji, o društvu sa niskim emisijama ugljičnog dioksida, eh, sa snažnim ekosistemima i snažnim snažnom učinkovitošću korištenja prirodnih resursa. Mi mislimo da su to tri, da su to tri okvira za lakšu tranziciju. Ključni ciljevi u ovom našem petogodišnjem programu koji su dio tog cijelog vremenskog rasporeda je da mi budemo glavni izvor znanja i stručnih znanja za provedbu politika zaštite okoliša na europskoj i nacionalnoj razini. Znači, mi se usredotočujemo na provedbu. Također bismo htjeli biti e, centar znanja za znanja koja su potrebna da bi se e, cijeli taj e, okvir mogao provesti. Stalno govorimo o tome da postoji taj E, te rupe u znanju, stručnim znanjima koje su potrebni i mi se jako sada usredotočujemo upravo na tu, na taj aspekt, znači stručna znanja, mi smo tu da damo to i mi bismo htjeli biti glavna agencija koja će omogućiti izgradnju kapaciteta i podjelu znanja. E, mi imamo posebnu mrežu e, informatičku bez koje ne bismo mogli niti funkcionirati, mrežu koja nas povezuje sa zemljama članicama. Znači stanje okoliša i provedba ovog našeg programa ima eh, je povezana i sa tom dugoročnijom, eh, dugoročnim temama i eh, tu su također i te procjene koje mi već godinama radimo definiramo probleme, analiziramo probleme i na njih reagiramo. Znači i taj naš e, sistem ocjenjivanja SOR, mi ćemo ga završiti do kraja ove kalendarske godine kako bismo bili spremni da nakon ljeta e, ovdje u Briselu možemo dati e, nov, nova, najnovija saznanja novim sazivima i komisije i parlamenta i kako bismo mogli nastaviti surađivati ne samo s vama nego i sa zemljama članicama kao i drugim institucijama u Briselu o e, svemu što smo mi prikupili svim stručnim znanjima. E, taj e, SOR će također imati element pogleda u budućnost koji je također u skladu sa ovim tranzicionalnim temama kojima ćemo se baviti. Naslov ovog e, našeg programa je e, dobar život. Međutim, tu ima nekih granica koje mi uzimamo veoma ozbiljno. Mi mislimo da u 21. stoljeću ćemo se suočiti sa nekim granicama ako pogledamo hranu, E, energetiku i mobilnost. To su e, glavni sustavi u društvu koji će e, definirati učinak ne samo na klimu nego i na u cjelinu. I sve što vidimo da se radi tamo, znači ta agenda za zeleni rast, za socijalnu ravnotežu i tako dalje, sve će se to morati uklopiti u ekosustav i mislim da će to biti jedna od konceptualnih granica na kojoj ćemo raditi, znači prevalizilaženju te granice. Naravno, imamo dvije, dva desetljeća ulaganja za sebe. U ožujku 2013. nas je ocijenila, nas je ocijenilo Vijeće Europe neovisno i oni su e, zaključili da smo mi najučinkovitije rješenje za vjerodostojne informacije o stanju okoliša u Europskoj uniji. Ambicija je naravno da za pet godina ponovno dobijemo istu pozitivnu ocjenu. Mi smo naš e, program definirali u četiri strateška područja Posvetit ću se tome uskoro, ali važnost definiranja tih strateških područja je da se na, nekoj, na neki način može da, možemo dati svoj doprinos cijelom e, ciklusu definiranja politika. Ne radi se samo o mjerenju, praćenju ili izvještavanju o stanju okoliša nakon provedbe politike. Mislimo da ćemo moći također definirati probleme, znači to su te, te neke važne nove teme koje se pojavljuju, također na koji način se e, ti problemi mogu definirati i koje su mjere političke kojima se može to riješiti i na koji način se u izradi politike mogu koristiti ova naša stručna znanja. Strateška e, područja, znači e, formiranje politike i provedbe. Mi stalno želimo poboljšavati sadržaj i pristupljivost e, informacija vezanih za okoliš u Europskoj uniji. Znači mi stalno dodajemo informacije tom našem paketu Radi se dakle o razmjerima, ali i o kvaliteti. Znači integrirano i sistematizirano, više sistematsko informiranje i bolji pristup tim informacijama kroz razna sučelja i druge oblike komunikacije Imamo cijeli niz e, naših već postojećih okvira, ali i najnoviji problemi će također postati dio toga, te ćemo izvještavati o svemu tome kao što smo već e, i činili. Znači cijeli taj niz već e, definiranih tem, ekoloških tema. To se jako dobro uklapa s prioritetima Dakle, govorit ćemo o zagađivanju, prometu, industrijskom zagađivanju. Imamo novu grupu koja će se koncentrirati upravo e, na to imamo ublažavanje klimatskih promjena, e, ocjenjivanje ranjivosti na klimatske promjene i e, prilagodbe zatim e, priobalna politika, biodiverzitet, ekosustavi, šume, e, urbano korištenje e, zemljišta, tlo. Tu se uklapamo sa temama koje se definiraju i u Europi općenito i također upravljanje otpadom i e, dakle materijalni resursi su e, sigurno budućnost e, odnosno upravljanje otpadom ne znači samo prikupljanje otpada i zbrinjavanje istog nego je to može biti isto resurs također želimo da se može mjeriti rezultat našeg rada i da budemo dio tih multilateralnih sporazuma i procesa komitologije i također da dajemo na vrijeme sve naše e, podatke, e, da organiziramo radionice i na druge načine e, širimo svoje informacije koje smo prikupili. Također želimo procijeniti sistematske izazove Tokom proteklih 10 do 15 godina smo e, radili na poboljšavanju integriranih e, procjena kako bismo omogućili koherentniju politiku. Mi to ne radimo samo zato što mislimo da je to bi bilo od nekog interesa, to je također dio e, te politike koja daje konkretne e, rezultate na planu koherentnosti politike. Također želimo analize dati koje će ukazati na e, probleme koje tek nastaju. To smo već radili tijekom proteklih 15 godina. Želimo to nastaviti na sistematski način raditi i također želimo procjenjivati e, napredak koji se postiže na planu tih tranzicija. Kad se govori o tranzicijama, Ljudi misle da ako imate pravu politiku da ćete onda e, od neodrživog stanja doći do održivog stanja. To je optimistični pogled, ali postoji druge mogućnosti i to je upravo kako bismo izbjegli te druge mogućnosti, opcije, je da potrebna su nam stručna e, znanja jer e, mogli bismo potrošiti mnogo novca u Europi a da rezultat bude taj da se E, zaparložimo u taj sustav koji postoji sad e, što se tiče mobilnosti, energetike i hrane, dakle da ništa ne promijenimo, a da mislimo da smo postigli ciljeve do 2030. To možete učiniti ili na taj način da se zatvorite u sustav koji postoji ili da se otvorite ka novim rješenjima. I potrebno je e, imati dosta znanja da biste mogli vidjeti u kojem, ste, u kojem smjeru idete i ne želimo imati situaciju gdje e, nakon mnogo godina provođenja politika uvidimo da mi ne postižemo rezultate koje želimo, da je došlo do negativne reakcije i nakon toga naravno može doći do raspada cijelog sustava, to trebamo izbjeći pod svaku cijenu, svi ćete se složiti. Što se tiče procjene sistematskih izazova, to ćemo učiniti na taj način da ćemo vidjeti kako bismo mogli imati gospodarstvo koje učinkovito koristi resurse i da se zaštiti okoliš, znači to je e, naša agenda za zeleni rast i radimo tu sa e, OECD-om, sa Eurostatom i cijelim nizom drugih e, institucija. Također želimo nastaviti naš rad na zaštiti okoliša, ljudskog zdravlja i dobrobiti gdje ćemo također raditi primjerice na kemikalijama i njihovom utjecaju na ljudsko zdravlje i e, radit ćemo zajedno sa e, JRC-om na e, tom, tim temama koje se tiču zdravlja i utjecaja okoliša na istom mi živimo u globaliziranom svijetu tako da je važno definirati te mega trendove kada procjenjujemo mogućnosti za tranziciju na europskoj razini i to će naravno se sve uključiti u strategiju za do 2015. i 2020 u ovom nastavku rada od 2014. do 2018. također e, moramo e, ocjenjivati e, taj cijeli program i to ćemo onda činiti i u godinama koje su znači 2016. i 2018. Što se tiče ove procjene, znači to je taj sistem SOAR, to je nešto što svako tjedno pratimo. Radi se o veoma složenom procesu interakcija sa našim upravnim odborom i zemljama članicama. Također ćemo podnositi godišnja izvješća o indikatorima i također imamo jednu online platformu gdje stalno ažuriramo podatke o stanju okoliša u Europi sa najnovijim podacima koje će onda svim e, agencijama koje definiraju i e, politiku i agencijama e, biti na raspolaganju. Strateško područje 3 je stvaranje i podjela stručnih znanja. Mi želimo biti čvorište za to. Mislim da mi kao agencija moramo E, iskoristiti to samopouzdanje koje nam daje 20 godina prikupljanja stručnih znanja i stvaranja mreža jer mislim da to zaista nešto što je e, bez premca u cijelom svijetu i moramo raditi na tome, e, odnosno znati da ima još puno posla, ne smijemo biti preuzetni i moramo surađivati sa drugim čimbenicima. Kako ćemo to učiniti? Da, e, izgrađivat ćemo ovu našu mrežu IONET, ali također ćemo raditi i sa partnerstvom e, za istok i za jug kod nas je i tajništvo e, agencija za zaštitu okoliša i također izrađujemo tehničke sustave kojima je svrha izgradnja kapaciteta kako bismo omogućili stvaranje i podjelu znanja širenje znanja kao što znate mi surađujemo i sa šest zemalja na zapadnom balkanu komunikacija je veoma važna e, za taj cilj komunikacija nije e, nešto za naše ljude iz PR-a, nego to je nešto što je veoma važno ako želimo kvalitetno raditi sa našim partnerima. Upravljanje kvalitetom, upravljanje informacijama, to je veoma važno i važno je da znamo da mi u ovom času radimo na novom sporazumu sa delegacijama sa e, više e, glavnih uprava. E, to je sve u okviru Kopernikusa. Znači mi ćemo raditi na ekološkom aspektu toga. Sve je to povezano s onim što mi zovemo naš suštinski proces Ioneta gdje mi prikupljamo informacije i podatke iz cijelog niza cijelog niza izvora. E, vidite i ovaj proces istraživanja istraživanja e, koji nam e, koji je dio programa Horizont i to će nam sve omogućiti da se bolje suočimo sa izazovima, tako to ćemo imati kvalitetnije podatke koje će nam omogućiti da izradimo bolje procjene na osnovu boljih indikatora i na taj način ćemo osnažiti našu, eh, ono sve što nam je potrebno za provođenje našeg programa. Što se tiče eh, zajedničke, zajedničke proizvodnje znanja, eh, dijeljenja znanja i korištenja znanja. Mi želimo osnažiti mrežu IONET i druge funkcionalne mreže Želimo da se svi naši podaci da budu dostupni online na veoma visokom nivou i također želimo vidjeti, ocijeniti na koji način e, naši naša nastojanja da to sve iskomuniciramo su uspješna ili neuspješna. Možda e, Četvrti cilj je manje zanimljiv za vanjske e, čimbenike, ali mi želimo e, osnažiti naše upravljanje. E, upravljanje i menadžment su veoma važni i također administracija i poštivanje svih potrebnih pravila koja su primjenjiva na nas kao na agenciju. Mi želimo do 2018. ispuniti naš radni program i sada da zaključim, mislim da naša ambicija je da povežemo ta tri e, vremenska horizonta o kojima sam govorio na početku i mi ćemo pratiti razvoj pravne stečevine Europske unije mm, iz dana u dan, ali mi bismo htjeli to e, snažnije povezati sa strategijom do 2020. i strategijom do 2050. To će zahtijevati inovaciju u procesu stvaranja znanja i tako da mi e, definiramo naše interne procese i povezujemo druge aktere s time. Mi e, naravno znamo da Europa to sve čini u jednom svijetu koji se veoma brzo mijenja i moramo to uzeti u obzir u našim analizama i u mrežama koje uspostavljamo. Također znamo da se nalazimo u razdoblju od pet godina proračunskih e, i kadrovskih ograničenja i mi moramo e, ispuniti svoje e, suštinske osnovne uloge pa smo na to stavili naglasak. Ovdje imate taj dokument, možete svi ga uzeti jedan primjerak i mislim da što se tiče tog pristupa proračunskim i kadrovskim ograničenjima imate dva pristupa, možete biti deprimirani ili možete to uzeti u, odnosno e, dopustiti da to utječe na vaš rad. Mi to nismo učinili i zajedno sa našim e, upravnim odborom mi smo proizveli jedan dokument koji gleda u budućnost e, jer na taj način mi održavamo visoku razinu motivacije, a također možemo to onda prenijeti i na one koji definiraju politiku. Naravno, e, spreman sam odgovoriti na e, vaša pitanja i zahvaljujem vam se što ste mi omogućili da vam ovo iznesem. Hvala. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Nekoliko kolega se javilo za riječ. Prije nego što im dam riječ, želim dati riječ našoj e, kontaktnoj osobi e, e, za kolegu Gerbrandija to je bio dodatan posao. Kolega Gevrandi, izvolite. Hvala Gospodine predsjedavajući, meni je zapravo bio privilegij biti e, osoba za kontakte u posljednjih nekoliko godina jer to mi je dalo priliku komunikacije sa e, Agencijom za okoliš i stekao sam pritom dosta znanja. Imam nekoliko pitanja. E, najprije gospodine Brönings, hvala vam na ovoj prezentaciji. Moje prvo pitanje tiče se vašeg proračuna. Spomenuli ste u svojim zaključcima e, ograničenja proračunska u sljedećih nekoliko godina. Mislim da općenito za bilo koju e, vladin, vladinu instituciju e, to vrijedi da će se morati opreznije E, ponašati sa novcem. Da li imate osjećaj da u sljedećim godinama nećete imati dovoljno novca da biste e, obavili sve zadaće koje smo vam dali mi kao zakonodavci? To je bilo moje prvo pitanje. Da li imate osjećaj da je vaš proračun za sljedećih nekoliko godina dovoljan za sve zadaće koje imate pred sobom? Moje drugo druga primjedba, odnosno pitanje e, i možda prijedlog našem odboru je kako možemo bolje upotrijebiti znanje koje postoji unutar vaše agencije e, i u mreži koja, e, koja postoji u sklopu vaše agencije. Mi često govorimo da u Europskoj uniji imamo veliko znanje koje je akumulirano, ali problem je često da e, poslovni subjekti još ne koriste to znanje, odnosno nisu svjesni ogromne količine znanja koje je nakupljeno. Imamo osjećaj da i e, u ovom slučaju imamo isti problem, također i u ovom domu. Ja kao e, izvjestitelj sam organizirao sastanke sa predstavnicima agencija gdje smo razgovarali o svim e, elementima i to je bilo vrlo korisno za kolege zastupnike. Dakle, moje pitanje vama, ali također i tajništvu odbora Envi, možemo li skupa smisliti način kako da bolje koristimo znanje koje postoji u vašoj agenciji u Kopenhagenu, jer mislim da bismo mogli imati više koristi od tog znanja. Možda kad bismo sjeli skupa, možda bismo mogli naći bolje načine da e, koristimo svo to znanje. Korištenje znanja je također E, to se također tiče i Europske komisije. Vi imate divne odnose sa općom upravom za okoliš e, i za klimu i tako dalje, ali e, pročitao sam vaš članak ovoga tjedna na vašoj internetskoj stranici o sistemskim izazovima i da ne bismo trebali ozelenjavati samo nekoliko sektora u našem gospodarstvu, nego cijelo gospodarstvo. Mislim da je to najveći izazov s kojim smo suočeni. Kako možemo poboljšati svijest o tome u, e, na primjer, u općim upravama unutar e, komisije? E, opća uprava za okoliš, za klimu i za poduzetništvo i industriju. To su opće uprave koje trebaju obaviti najveći dio posla kad je riječ o zelenjavanju gospodarstva. Kako, kako dakle možemo bolje koristiti znanje kojim vi raspolažete kako bismo postigli taj cilj? Kao treće, e, skoncentrirali ste se na primjenu, na implementaciju. Mislim da je E, to ispravno. Mislim da je to bio i glavni prioritet e, povjerenika Potočnika kad je počeo sa radom prije nekoliko godina. E, međutim, zemlje članice i dalje zaostaju što se tiče implementacije i imamo osjećaj da im je i manje stalo nego prije nekoliko godina. Dakle, problem je nije problem se ne smanjuje nego bojim se povećava se E, dakle, pitanje, razgovarali smo o mogućnostima da se uvedu europske inspekcije koje bi provjeravale e, stupanj implementacije europskog zakonodavstva. To je vrlo osjetljivo pitanje, osobito sada kada anti e, evropske snage postaju sve jače, e, da li mislite da bi tu vaša agencija mogla igrala, igrati ulogu? Znam da Europska komisija okljeva što se toga tiče. Da li smatrate da bi vaša agencija mogla E, tu imati veću ulogu nego do sada. I konačno što se tiče učinkovitog korištenja resursa, e, svjesna sam onoga što ste napisali u svom radnom programu o učinkovitom korištenju resursa, vi imate vrlo ambiciozne planove i ciljeve. Moje jedino pitanje tiče se e, vremenskih planova, tajminga. Dakle, mi trenutno u Europskoj komisiji i što se tiče platforme e, o učinkovitom korištenju resursa radimo na tim ciljevima. Da li postoji mogućnost da se taj proces ubrza E, kako bismo posti, pokušali na vrijeme postići ciljeve, e, kako bismo izbjegli da morate e, objavljivati svoje preporuke nakon što mi završimo rasprave ovdje u Briselu. Hvala lijepa kolega Gerbrandi, a sada kao što smo se dogovorili E, imat ćemo jedan seminar na početku sljedećeg saziva e, sa sadašnjim i novim zastupnicima e, gdje ćemo razgovarati o tome što agencije mogu i što ne mogu. S naše strane mi možemo e, participirati u tome na našu korist jer je e, kao što je rečeno ogromna količina znanja nakupljena u agencijama e, tema učinkovito korištenje resursa je jedan od prioriteta i to je također i jedan od prioriteta za komisiju Međutim, već godinu, godinu i pol dana vlada šutnja o, tom pitanju, e, što e, nije dobro. Kao prvo, na, prvi na popisu onih koji su se javili za riječ je kolega Holzbeck. Izvolite, gospodine Holzbeck, dajem vam riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući. Kao jedan od četiri predstavnika ovog odbora e, u agenciji e, želim reći agencija u Kopenhagenu i dalje je e, jedna od najboljih agencija, izvrsna agencija i izvješća e, koja dobivamo svjedoče o iznimno visokom znanstvenom nivou i ja vam čestitam na hrabrosti što ste preuzeli odgovornost e, biti direktor te agencije. Mi smo vrlo zadovoljni sa radom agencije. Imam samo dvije male primjedbe. E, što se tiče ogranič, proračunskih ograničenja, odnosno rezova, moraju se donijeti neke odluke. E, I pomalo imam osjećaj, čini se da će se, čini se, rad znanstvenog odbora donekle reducirati. Čini mi se da ne samo za agenciju, nego i za ovu kuću vrijedi da e, znanstveni odbor koji, je, e, koji okuplja vrlo dobre znanstvenike, dakle ako se izgubi ako padnete ispod izvjesne granice što se tiče opsega rada, onda donekle se gubi smisao postojanja. E, mislim da je važno osigurati što se tiče mnogih prioriteta e, da, da tu znanstveni odbor može biti vrlo važan. Bez tog odbora rasprava o temama kao što su na primjer biogoriva, Europski parlament ne bi imao opće šanse razgovarati o temi biogoriva e, na takav način kao što e, je se to e, je to bio slučaj dakle mislim da je vrlo važno zadržati taj znanstveni odbor znanstvenika u vašoj agenciji mislim da još uvijek moramo razmišljati o tome kako možemo povećati učinkovitost Ioneta. Ja sam e, se uvjerio u neke funkcije Ioneta, odnosno vidio sam da u nekim e, dijelovima Ioneta nema baš mnogo aktivnosti, što mi je žao. E, mislim da bismo trebali razmisliti o tome čak i o tome da se IONET organizira u Briselu kako bi različiti ljudi iz Europskog parlamenta, parlamenta mogli e, biti uključeni u to kao promatrači. I to bi bilo sve što sam ja htio reći danas. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Holzberg. Ja bih predložio da sada damo riječ koordinatorima, kao što je i običaj, a potom drugim kolegama. Tko želi prvi od koordinatora? Richard zeba izvolite. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji o radu Agencije za okoliš. Imam dva općenita pitanja, jedno konkretno. Kao prvo, e, što e, Agencija za okoliš e, radi konkretno na tome kako bismo poboljšali banku podataka jer ovisno tome koje podatke e, koristimo dobivamo različite rezultate i što vaša agencija radi u suradnji s drugim agencijama i u suradnji s predstavnicima gospodarstva kako bi e, smo imali na raspolaganju podatke koji, koji e, su vrlo informativni i koji mnogo govore koji daju najveću moguću sliku kako surađujete sa drugim agencijama na tom polju odnosno kako u, u, e, postižete ujednačenost podataka kako bi podaci kad ih mi koristimo e, bili što korisniji I kako ne bismo imali na spolaganju podatke koji ukazuju u diametralno suprotne smjerove kao drugo e, rekli ste E, o sve bržem vremenu dakle kako vi e, integrirate novosti odnosno e, tehnološke i tehničke novosti kako pokušavate te promjene i novosti na tehničko, na, pod, na tehničkom i tehnološkom području kako vi to integrirate u svoje modele na koji način ste otvoreni prema tim novim razvojima na tehničkom i tehnološkom e, polju? I konkretno pitanje, ja sam bio izvjestitelj za prioritetne tvari u vodi E, i tu si razbijamo glavu kako možemo farmaceutske tvari u vodi integrirati, odnosno kako razviti e, strategiju što se tiče farmaceutskih tvari u vodi, jer to je veliki izazov, ima e, izravan učinak E, i na našu politiku prema farmaceutskoj industriji i prema e, javnom zdravlju općenito. Dakle, tu bi me e, jako zanimalo što imate o tome reći. Hvala lijepa. Sljedeći kolega. E, vi ste jasno rekli da agencija želi biti uključena u formiranje prioriteta i e, agendi e, komisije. Ja nemam dojam da komisija baš jako sluša agencije. Kako vi gledate odnos agencije i komisije odnosno e, u svjetlu i sredstava koja vam stoje na raspolaganju. A drugo pitanje, gledajući način rada komisije u proteklih pet godina, ja sam sada već u trećem sazivu parlamenta e, ovdje. U posljednjem sazivu u kojem sam ja bio e, doista ovaj odbor je e, radio vrlo intenzivno na velikom broju zakona međutim e, komisija je tu bila relativno mirna suzdržana kakav bismo mi tu po vašem mišljenju trebali imati pristup da li bismo se trebali koncentrirati na implementaciju ili e, na dobrovoljne e, sporazume koji se međutim u prošlosti nisu pokazali učinkovitima. Hvala lijepo Chris Davis. Ako drugi koordinatori ne žele e, riječ, onda ću time zaključiti prvu rundu i dajem ponovo riječ vama gospodine Brinings. Hvala lijepa na pitanjima. Najprije želim odgovoriti gospodinu Gerbrandiju što se tiče proračuna. Naše projekcije e, toga što možemo e, temelje, temelje se na e, smanjenom proračunu, odnosno nismo računali s nikakvim povećanjima naša tablica će ovisiti o interakcijama između institucija ovdje u Briselu. Kombinacija toga znači da ćemo doista e, morati imati e, smanjenje broja zaposlenika. Znači morat ćemo imati rezove. To će imati utjecaj na naš rad. Da, kako se mi pokušavamo nositi s time? pa rekao bih na dva načina. Iako nismo eksplicitno napravili popis u našim dokumentima e, što e, ćemo reducirati, e, mi smo ipak donijeli neke odluke. Dakle, mi smo naglasili jedan broj stvari i tu ćemo se E, tu ćemo e, koncentrirati e, jezgru naših aktivnosti. Također ćemo se angažirati u različitim mrežama na razne načine, daću vam neke primjere. Mi smo igrali aktivnu ulogu u pane u sveeuropskoj suradnji i u nekim globalnim procesima mi ćemo to pokušati raditi na učinkovitiji način što se tiče korištenja e, sredstava e, i time što ćemo pozvati i druge da uče iz naših iskustava e, kako bismo mi bili na neki način glasonoše i kako bismo pomogli širenje naših iskustava. E, dakle, smanjit ćemo e, naš, e, fokusirat ćemo se na osnovne jezgre naših aktivnosti i pokušat ćemo puno bolje koristiti modernu tehnologiju kako bismo na primjer održavali sastanke bez putovanja Postoje brojni načini kako možemo smanjiti potrošnju, ali na kraju krajeva da e, morat će se donijeti neke odluke, odnosno e, morat ćemo izabrati neke stvari, a odustati od drugih. E, mi kontinuirano radimo na tome i svaki naš izbor od sada pa nadalje bez obzira hoćemo li e, na primjer zamijeniti nekoga e, ili ne ili ćemo ukinuti radno mjesto to će ovisiti o sredstvima koja stoje na raspolaganju dakle e, kontinuirano razmišljamo o tome što možemo promijeniti kako bismo smanjili troškove to nije poruka koju je ugodno poslati, na primjer našim zaposlenicima. Mi smo u posljednjih, e, godinama imali samo povećanja osoblja, što je i normalno jer smo imali i veliko povećanje posla koji smo obavljali. Dio pitanja gospodina Gebranda e, je bio i e, kako se mislimo nositi sa novim zadaćama kao što znate postoji mehanizam e, po kojem se e, zapošljava novo osoblje u vezi sa dodjeljivanjem novih e, zadataka i tu moramo surađivati sa komisijom kako bismo imali pristup novim sredstvima ako dobivamo nove zadaće, ali mora biti jasno da ne možemo dobivati nove zadaće ako ne možemo dobiti dodatna sredstva bolje korištenje znanja i komunikacija. Nekoliko ljudi je pitalo o tome. Mislim da ima nekoliko načina kako se to može poboljšati. Kao prvo, pitanje tajminga. E, u prošloj godini e, e, nam je, na primjer, tajming jako dobro pomogao. Doista smo kalibrirali odnosno fino podesili kada smo koje informacije stavili na spolaganje ovdje u Briselu, jer mi objavljujemo izvješća koja nisu baš uvijek laka za pročitati. Zakonodavci ih e, ponekad uz poteškoće čitaju, tako da imamo različite načine kako e, uključujemo informacije u ta naša izvješća. Ponekad se koristimo grafičkim e, pomagalima e, kako bi smo bolje e, razjasnili e, naše poruke i kako bismo ih okvirili na način da budu lakše shvatljive. Također smo uveli inovacije i u način kako vama šaljemo informacije u prošlosti smo vas upozoravali na sve što smo e, radili, sada se pokušavamo povezati s vama na sofisticiranije načine gdje vi nama zapravo indicirate koje informacije od nas želite. E, drugi način, jedan drugi način je, su naravno posjeti, e, kad vi posjećujete našu agenciju, mi smo posjetili parlament prošle jeseni. Mi ćemo vas ponovo e, pozivati u posjete i u budućnosti e, i drago nam je uvijek pozdraviti članove odbora Envi u Kopenhagenu. E, naši stručnjaci i ja ćemo rado ponovo dolaziti ovamo i razgovarati s vama. Uvijek mi je drago kada imam priliku doći u Brisel i razgovarati sa predstavnicima institucija, osobito sa odborom Envi. Još jedno pitanje e, se ticalo e, e, suradnje sa komisijom. Mislim da je ono što je bitno reći je da je naš program akcijski program koji se tiče okoliša nije samo naš program nego program europskih institucija dakle očito je da mi imamo kontakte i interakcije sa brojnim općim upravama u komisiji dakle kako e, kako organiziramo e, mi e, jasno je da je trenutno stanje neodrživo što se tiče Eh, opstanka našeg planeta i mi radimo na tome da se eh, formuliraju eh, okviri koji se tiču i energije i hrane i tako dalje i to je način kako mi možemo dati svoj doprinos radu institucija u Briselu. Nadalje, pitanje europskih inspekcija. Tu bih bio vrlo oprezan mi se obično ne e, angažiramo u inspekcijama mislim da bi to promijenilo naš odnos sa našim partnerima u Ionetu na bitan način mi smo e, sagradili do sada jedan vrlo kvalitetan odnos koji se temelji na povjerenju e, kad bismo počeli koristiti taj, e, tu, tu dosadašnju našu povezanost kako bismo e, radili inspekcije, mislim da bi to e, poremetilo naše dobre odnose i mislim da mi trenutno nismo za tu ideju. Da li se da, podaci koje mi stavimo raspolaganje mogu koristiti u tu svrhu? Ja bih rekao da da, a i mislim da smo se mi u prošlom petigodišnjem periodu angažirali u e, procesu e, ocjene implementacije e, zakonodavstva. Što se tiče učinkovitog korištenja resursa, mi smo tu razradili indikatore i ciljeve u suradnji s drugim organizacijama. Također imamo kontakte sa Europskom investicijskom bankom o tim e, pitanjima, odnosno e, načinu kako oni investiraju u projekte, kako možemo ubrzati e, procese, bilo bi mi drago kad bih mogao tu biti optimističan i reći da, to jest za nas prioritet i to je prioritet tet za 2014. također i u svjetlu zelenog tjedna i i mi želimo podržati rad komisije, međutim istovremeno ako želimo e, pružiti solidne informacije i indikatore moramo unaprijediti e, kontakte sa drugim organizacijama OECD-om i tako dalje što će povećati kompleksnost našeg rada i e, to će vjerojatno od nas tražiti e, utrošak veće količine vremena, ali mi e, htio bih naglasiti da mi imamo indikatore razrađene koje se tiču e, učinkovitog trošenja resursa, ali tu imamo i još posla. Što se tiče ovoga što je rekao kolega Holzbeck, htio bih reći da su rezovi, proračunski rezovi dio onoga šta stoji u 70 AP. Što se tiče e, znanstvenog odbora htio bih reći da je stvar upravo suprotna od onoga što ste vi možda stekli dojam. Mi smo zapravo upravo završili intenzivan proces e, e, suradnje sa rad, zajedničkog rada sa našim znanstvenim e, odborom gdje smo razradili petogodišnji plan e, rada e, znanstvenog odbora. Oni dakle sada imaju svoj petogodišnji plan koji je usklađen sa našim programom. E, tako da mi smo potpuno angažirani u jednom strateškom procesu s njima. Što se tiče Ioneta, upravo smo imali pregled Ioneta, imali smo e, veliki sastanak sa nacionalnim e, suradnicima na nacionalnoj razini. Znam da tu još e, valja učiniti neke korake, ali to je dio posla koji smo si zacrtali za 2014. i to će biti dio našeg povećanog angažmana i e, učinkovitosti. To je naravno dvosmjerna ulica, IONET ne može biti mreža koja nam samo pruža podatke, koji nam je samo izvor podataka. Mi se želimo angažirati na, i na druge načine. 2015 ćemo imati vrlo dobru priliku za to i veselimo se suradnji sa zemljama članicama na pokretanju e, koja je predviđena za 2015. i znamo da će IONET tu igrati veliku ulogu. Nadalje što se tiče pitanja gospodina Zebera, Možda da pokušamo odgovoriti na vaše pitanje o tome gdje je dodana vrijednost u suradnji sa ostalim akterima, a na pitanjima kao što su gospodarski razvoj, zeleni rast i slično. Kao prvo mi moramo raditi u sklopu našeg mandata koji je propisan uredbom. Uredba jasno propisuje da radimo na okolišu i na održivosti, održivom razvoju. Isto tako moramo se držati pravne stečevine u strateškim aktivnostima 1 i 2. Radimo temeljem direktiva i uredbi koje zahtijevaju određene podatke i također postoje propisi koji se tiču monitoringa i izvješćivanja, pa se toga držimo. E, surađujemo i sa Eurostatom, OECD-om, Međunarodnom energetskom agencijom i drugim međunarodnim organizacijama i to je zapravo naša veza i put prema jednoj široj bazi podataka. Osim toga, način na koji Europska unija pristupa e, politikama zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena stavlja se u jedan širi kontekst i zato mi podržavamo komisiju u sklopu semestarskog procesa i mislim da smo tu blizu ovih e, stvari koje ste vi spomenuli. Surađujemo sa uredom glavnog znanstvenika, predsjednika Baroza. Prema tome mislim da smo zapravo blizu e, glavne rasprave, ali naravno držimo se svog mandata. E, što se tiče ovog sistemskog programa koji smo zacrtali, e, to je nešto to je program koji se tiče gospodarstva, društva, sustava energetike i proizvodnje. I u tom smislu se zapravo približavamo i tom programu, ali naravno držimo se e, zadaća koje su nam povjerene. E, što je sa e, tehnološkim inovacijama? U SOR-u se bavimo i tim pitanjima. Isto tako se bavimo općim kontekstom. E, dakle, to je značajan dio našeg rada i isto tako radimo i sa znanstvenim odborima, a to nam pomaže u analizi kojom pokušavamo projecirati budućnost. Što se tiče farmaceutskih proizvoda, vode i zdravlja, Mislim da postoje dva načina e, na koji to uzimamo u obzir. Kao prvo radimo na zaštiti okoliša i na e, pitanjima javnog zdravlja. Gospodin Holsberg je spomenuo to, mi radimo to u suradnji sa znanstvenim odborima. Tu su i odbori e, koji su u nadležnosti Envija, dakle i agencije koje su, čije rad u nadležnosti odbora Envija. Zatim, isto tako mogu reći da mi sukladno uredbama i direktivama e, vršimo praćenje. Prema tome, podaci koji nam dolaze su zapravo podaci e, koji proizlaze iz pravne stečevine i ako se propiše da mi moramo pratiti i tu vrstu podataka, onda ćemo mi preuzeti tu zadaću. E, da odgovorim na pitanje kolege Davisa. Da li komisija sluša ono što agencija govori i imamo li mi utjecaja? Ja bih rekao da to ovisi o čitavom nizu pitanja i ono što mi zapravo želimo i što je naša prva zadaća jest pobrinuti se da kvalitetno obavljamo svoj posao. Ako ne budemo imali kvalitetne, pravodobne informacije, onda je sužen i sužena je naša mogućnost eh, da vršimo utjecaj. Mi tjesno surađujemo s komisijom, posebno općom upravom za zaštitu okoliša i općom upravom za klimatske promjene i nastojimo bolje razumjeti o kojim je tu procesima riječ i na koji način možemo dostaviti podatke za potrebe kreiranja politika. I dakle imali smo jedan pilot projekt o kvaliteti u urbanim područjima. Zatim e, isto tako e, podržavamo opću upravo za klimatske promjene, dajemo im potrebne podatke pod UNF 3C. Radi se o tome da moramo znati u kojem trenutku dostaviti kvalitetne podatke kako bismo pomogli u kreiranju politika, a za potrebe budućnosti moramo znati e, kojim znanjem raspolažemo. U devet i pol mjeseci koliko obavljamo ovaj posao, mi smo imali nekoliko sastanaka sa tim općim upravama i razgovarali smo o tome na koji način možemo poboljšati e, kreiranje programa. Ja smatram da mi imamo utjecaja u tom smislu, međutim e, ja na to gledam iz sljedeće perspektive. Dakle, mi imamo određenu neovisnost e, u tome na koji način pristupamo stvarima i što radimo u određenoj mjeri, ali naravno to se mora isto tako poklapati i sa e, prioritetnim politikama ovdje u Briselu. Dakle, mislim da smo na pravom putu i e, u brojnim temama je naš utjecaj veći nego što bi većina ljudi očekivala. Posljednje pitanje je bilo očekujemo li e, dodatne e, propise, donošenje dodatnih propisa i postoji li potreba za njima. Kao prvo, naša zadaća nije donositi propise i uredbe, kao što vam je poznato. Dakle, mislim da to pitanje ne bi trebalo biti prvenstveno upućeno nama. Smatram da možemo podržati um, taj regulatorni program na nekoliko načina. Kao prvo, ako pogledate što je sa pitanjem tla, mi eh, tu ne interveniramo. Međutim, mi ćemo stavljati naglasak na e, te aktivnosti koje se tiču korištenja uporabe zemljišta i tla i veze sa urbanim programom, sa e, uslugama ekosustava i sa pitanjima klimatskih promjena i to će vjerojatno dovesti do novog e, programa e, propisa, dakle novog regulatornog okvira. Međutim, mi ne guramo to, mi naprosto dajemo, prikupljamo potrebne podatke, potrebne podatke i znanje koje će poslužiti kao osnova za to. E, što se tiče naših e, sistemskih programa, mislim da mi možemo usmjeravati u smislu propisa koji rješavaju sistemska pitanja. Međutim, mi se držimo okvira e, svog mandata i naravno pomoći ćemo i pružiti podršku onima koji e, vide da postoje prilike za neke, e, neki novi regulatorni okvir. Hvala lijepa. Sad imamo dva problema. Kao i inače često E, problem sa vremenom. Imam dosta imena na popisu onih koji su se javili za riječ. A već smo, e, dakle, prevršili vrijeme za 15 minuta. Ako se svi potrude da samo postave jedno jednostavno pitanje unutar jedne minute, onda bismo to mogli još odraditi. Dakle, mogli bi još dati svim kolegama mogućnost da postave jedno pitanje. Možemo li tako? Dakle, riječ ima kolega Gasto Franko. Izvolite. Ja ću nastojati. Gospodine, već ste odgovorili na moje prvo pitanje o detaljnom praćenju. Neću se sada vraćati na to. Čestitam vam na ovom petogodišnjem programu rada i želim vam mnogo uspjeha. Što se tiče biološke raznolikosti, Europska unija nastoje uspostaviti vezu između znanosti i politika na razini Europske unije. Kroz Europski e, informacijski sustav o biološkoj raznolikosti kao inicijative za e, svjetsko praćenje zaštite okoliša i sigurnost. Međutim, bitno je da Europska unija također aktivno da svoj doprinos znanstvenoj međuvladinoj platformi o biološkoj raznolikosti i ekosustavima. Na koji način Europska agencija za zaštitu okoliša surađuje sa ovom znanstvenom platformom e, koja je e, međudržavne prirode? Ovo je bilo e, uzorno, molim da se i drugi ugledaju na kolegu Franka. Hvala. Hvala i hvala što ste spomenuli Kopernikus. Sada ću na engleskom. Dakle, što ste spomenuli pitanje uporabe tla. Mislim da je to iznimno bitno u kontekstu prilagodbe klimatskim promjenama i smatram da to treba ubrzati jer je riječ o vrlo velikom problemu. Sljedeći problem se tiče održivosti. Ne mislim da je dovoljno uvesti neke kozmetičke promjene. Moramo uistinu promijeniti način na koji funkcionira naša civilizacija, uzeti u obzir materijalno, ne samo materijalnu potrošačku robu, a to bi se trebalo temeljiti na dostojanstvu ljudi i na općem dobru. I vaša je zadaća da upravo signalizirate činjenicu da je riječ o, da treba proizvoditi e, tu vrstu robe. Sljedeći riječ ima kolegica Kuković. E, in, e, hvala lipa. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem također i našem e, kolegi e, Bruningsu na ovom e, cjelovitom izvješću. Hmm. Hvala lijepa predsjednik in hvala tudi. Hvala još jedanput, zahvaljujem ravnatelju na ovom vrlo sveobuhvatnom izvješću i hvala što ste nam iznijeli viziju vašeg rada. Imam jedno vrlo jednostavno pitanje. Iznimno sam zabrinuta zbog toga što ću reći, naime to se tiče javnog zdravstva. Ja podržavam mnogo stvari koje ste vi rekli. Zanima me hoće li postojati procjena učinka na gospodarstvo i na konkurentnost u Europskoj uniji. Mi govorimo o viziji do 2015. 15. godine. Imate li analize o tome kako proizvesti dovoljno zdrave hrane za 11 milijardi ljudi na svijetu? Hvala lijepa, riječ ima kolegica Susa. Hvala lijepa gospodinu Brojningsu ovo je bila e, zaista izvrsna prezentacija radnog višegodišnjeg programa i zahvaljujem na tome. međutim moje pitanje bi bilo išlo bi od e, općeg ka posebnom e, kako sva ova znanja o kojima ste nam govorili se mogu konkretno implementirati u praksi? mene posebno zanima i zabrinjava stanje mora. zanima me mediteran crno more jadransko more sve zemlje oko tih mora nisu članice europske unije i ne podliježu jednakoj pravnoj stečevini. dakle na koji način vi možete implementirati i na koji način ionet budući da ste rekli da on funkcionira isključivo na povjerenju a ne na zakonima jer vaša nadležnost nije donošenje zakona na koji način možete provoditi odredbe i na koji način možete ujednačiti politike? Um, Hvala. Ja imam jedno pitanje opće prirode. Ja uistinu cijenim rad e, agencije. Međutim, ako pogledamo koje su bile najteže rasprave koje smo ovdje na političkoj razini imali u posljednjih pet godina, e, onda ćemo vidjeti da je to bilo o instrumentima politika. Dakle, razgovarali smo želimo li jedno ili tri ciljana. Što učiniti sa biogorivima, što sa direktivom o kvaliteti goriva, što sa sustavom trgovine emisijama. Dakle, sve se tiče instrumenata politika. Kao što ste rekli, e, mi smo sada u ovoj situaciji u kojoj jesmo i sada želimo u budućnosti imati resursno učinkovitu e, ekonomiju. Dakle, ono što je za nas najvažnije nisu pokazatelji, nego koje instrumente politike možemo upotrijebiti kako bismo prevladali ovu sadašnju situaciju. Zanima me što će EEA konkretno poduzeti u tom smislu i na koji način nam može pomoći u ostvarenju tog cilja. Hvala lijepa. kolegica sam Председател, аз съм удовлетворена от презентацията, čuh i od от програмата, която получихме в книжа. Hvala lijepa na vašoj prezentaciji. Mislim da je e, ova prilika za razgovor s vama vrlo vrijedna. Mislim da je što se tiče zaštite okoliša vrlo ražno raditi preventivno. Spriječiti rizike mnogo je važnije nego e, naknadno e, uklanjati štete. Zato su nam, po mom mišljenju, potrebni novi modeli, nove metode procjene rizika. To nam je potrebno kako bismo zaštitili okoliš. Moje pitanje u vezi s tim glasi imate li kapacitete i dovoljna mm, financijska sredstva e, kako biste e, obavili te zadaće jer ti modeli su vrlo važni i za zemlje članice kako bi e, se izašlo na kraj sa rizicima i izazovima. Hvala. Euh, gospodine predsjedavajući, gospodine ravnatelju, ja isto tako imam jedno pitanje opće prirode kao i kolega. Europska agencija za zaštitu okoliša je prije gotovo godinu dana predala jedno izvrsno izvješće, to je koji se e, tiče e, načela predostrožnosti i inovacija i zanima me e, na koji način agencija namjerava iskoristiti sjajne zaključke iz tog izvješća, posebno kada je riječ o primjeni načela predostrožnosti koje se nažalost sve manje primjenjuje. Hvala. Time smo došli do kraja popisa govornika. E, izvolite, imate riječ. Hvala, ja ću nastojati odgovoriti što je kraće moguće. Kao prvo, kolega Franko, ne znam gdje je, ispričavam se. Dakle, sve što mogu reći jest da rad na e- biološkoj raznolikosti i ekosustavima, dakle postoji analiza ekosustava i e, prirodnih resursa i e, sav taj rad zapravo koristi za informacijski sustav BAIS, a isto tako intenzivno radimo sa globalnim platformama koje već postoje. E, jučer sam imao sastanak sa UNEP-om da vidimo kako možemo doprinijeti e, svemu onome što UN radi na tome. E, također intenzivno surađujemo i s drugima, bilo da je riječ o znanstvenim aspektima kao što je platforma TIP ili da je riječ o procesima e, koji su druge prirode, kao što imamo u Njurku, ili pak platformama za davanje podataka, a to je e, ono čime se bavi ured u Nairobiju. Dakle, mi, se, mi smo vrlo aktivno uključeni u taj rad. Gospodine Prodi, ispričavam se što sam kasno stavio slušalice, da čujem prijevod. E, dakle, vezano uz Kopernikus i pitanje upotrebe tla, dakle, mi na to gledamo kao na pitanje koje se ne tiče samo tla i općenito tu postoje prilike u sklopu Kopernikusa da se radi na pitanjima prilagodbe e, prilagodbe klimatskim promjenama Slažem se da to ne, može biti sam, ne mogu biti samo kozmetičke promjene, a i mi smo e, to isto tako pokušali staviti u naš petogodišnji plan rada. Ako govorimo o promjenama u društvu, onda će to uključiti e, ljudski kulturni kapital i čitav niz drugih stvari. Prema tome mi e, vodimo o tome računa i nastojimo zajedno sa ostalima kreirati proces e, koji bi mogao podržati takav program rada. Dakle, u 20. stoljeću smo dosta toga učinili na čitavom nizu pitanja, ali nismo morali uzeti u obzir ograničenja. Sada, u 21. stoljeću, se nadamo da i dalje radimo stvari dobro, ali moramo isto tako ozbiljno shvatiti postojeća ograničenja. Mislim da je tu došlo do velikog zaokreta kod kreiranja politika i mi želimo u tom smislu doprinijeti svojim znanjem. Zatim e, gospođa Kuković e, je postavila pitanje o javnom zdravlju. Mi ćemo nastaviti raditi na tim pitanjima i na procjeni učinka koja će biti više integrirana. Kako to e, ima veze sa konkurentnošću i gospodarstvom i zelenim gospodarstvom. Dakle, mi ćemo se baviti nekoliko pitanja. Prije svega, mi smo uključeni u proces semestra. Dakle, tu se zapravo e, tu je zapravo riječ o jednom integriranom pristupu. Zatim surađujemo sa ostalima e, na tome da izradimo jednu bazu podataka za stvarno ekološko gospodarstvo, koji su tu svjetski izazovi, pa e, konkurentnost će se u budućnosti morati e, temeljiti na gospodarstvu s, niskim, s niskom razinom emisija i resursno učinkovitom e, gospodarstvu. Dakle, to su stvari koje se moraju ozbiljno shvatiti i smatram da se mi krećemo u tom smjeru, uzimamo u obzir ta ograničenja i ako krenemo rano prema gospodarstvu koje se temelji na ekološkim inovacijama, što prije to učinimo u Europi to bolje. Mi možemo biti, e, možemo predvoditi i na svjetskoj sceni u tom smislu i mi radimo na tome kako pokazatelji koji se tiču zelenog gospodarstva, kako se oni mogu iskoristiti da bi se povećala konkurentnost. Dakle, mi naravno, mi se moramo držati svog mandata, mi nemamo e, sposobnost koju ima Eurostat, mi e, ne možemo se baviti makroekonomskim e, pitanjima. Isto tako radimo i na financijskim instrumentima kao što su e, ekološki porez, zatim sustav subvencija. To je isto sastavni dio financijskih instrumenata kojima raspoložemo kako bismo mogli e, doprinijeti uspostavi e, zelenog konkurentnog gospodarstva. Zatim kolegica Šujca je postavila jedno pitanje Dakle, na koji način se znanje može iskoristiti u praksi? Pa mislim da se zapravo dobar dio našeg rada sastoji u tome da mi pružamo informacije kako bi se moglo provjeriti da li se pravna stečevina provodi na takav način da to pozitivno utječe na okoliš u EU i na ljude. Dakle, mislim da je to vrlo korisno e, kako bismo mogli odrediti e, prave mjere i kako bismo mogli vidjeti da li postižemo ciljeve koje smo se zajednički zacrtali u Europi. Ja mislim da je to vrlo korisno za rad zastupnika, za rad djelatnika komisije i htio bih naglasiti da za one koji e, rade u samim državama članicama da i njima koriste ti podaci. E, postavili ste pitanje vezano uz more. Uistinu mi se dopalo vaše pitanje. Mi smo prije tjedan i po dana sudjelovali na konferenciji HOPE i tamo smo dostavili izvješće e, koje se upravo bavi e, tim pitanjima. Mi ćemo izvršiti daljnju procjenu kvalitete mora i oceana u Europi i osim toga bih htio dodati da radimo sa Crnomorskom konvencijom i Horizontom 2020. E, konvencijom iz Barcelone, konvencijom iz Kaspijskog mora, kako bismo e, imali tu potrebnu analizu. Naravno, e, isto tako radimo i sa zemljama oko sredozemlja i oko Crnog mora. Dakle, s njima potičemo suradnju. Naravno, mi ne možemo utjecati na razvoj političkih događaja, ali nastojimo uspostaviti jednu platformu znanja koja bi mogla poduprijeti e, politika. Uključili smo u svakom slučaju u rad e, na ta pitanja. Zatim kolega Eckhout. Da, shvaćam da su rasprave o instrumentima politika od ključne važnosti. Ja sam ranije e, radio upravo na kreiranju politika kao znanstvenik i baš sam se bavio pitanjem dakle, određivanja prave mjere kod formira, formuliranja politika. Dakle, mi moramo izvršiti analizu e, što je postignuto i dakle e, to se obično odnosi na to koliko su učinkoviti bili pojedini instrumenti politika, recimo rad na ekološkom porezu, zatim na subvencijama. I mi se ponovno e, bavimo e, analizom e, politika zajedno sa komisijom i to je odluka to je, koju smo donijeli jer ako se više bavimo provedbom politika ili onda u tom smislu i evaluacija politika važan dio te slagalice. Naravno kad se radi evaluacija politika, onda se to odražava i na izbor instrumenata i na to kako oni funkcioniraju. Prema tome, naš rad će u svakom slučaju moći da doprinijeti tom procesu i uistinu mi se dopalo vaše pitanje o tome da li mi izrađujemo pokazatelje ili nam treba više. E, mi vjerujemo da nam treba više toga. Oni e, koji nas e, traže podatke, dakle mi im uvijek moramo reći da smo mi institucija koja prikuplja znanje. Dakle, mi moramo koristiti pokazatelje, moramo se njima koristiti kako bismo mogli stvari uobličiti, kako bismo e, mogli uistinu dati nekakvo konkretno znanje, a ne samo puke informacije. Dakle, to je u svakom slučaju središtu naše pozornosti. I bila su još dva pitanja. Čini mi se da je gospođa Ljubčeva e, postavila pitanje. Ispričavam se ako sam e, loše izgovorio vaše prezime. Dakle, pristup riziku i neizvjesnosti, to je isto tako bilo i posljednje pitanje. To je osnovno načelo kreiranja politika u Europskoj uniji. To proizlazi iz ugovora iz Lisabona. Prema tome, mi smatramo da e, ćemo u budućnosti moći doprinijeti e, što podrazumijeva e, ta nesigurnost u budućnosti. Da li nam trebaju nove metode? Da, trebaju nam. Imamo li potrebne resurse? Mi intenzivno surađujemo sa znanstvenim odborima na tome kao i sa drugim organizacijama koje imaju odgovarajuće znanje i radimo sa zajedničkim istraživačkim centrom jer oni imaju više sposobnosti za izrade modela nego što mi imamo. Mi, to nije sastavni dio našeg posla, no u svakom slučaju bih se sada htio nadovezati na posljednje pitanje kolega Panovotova. Da, rekao bih e, što se tiče tog načela predostrožnosti da mi to e, shvaćamo vrlo ozbiljno. To je jedno od temeljnih načela e, kreiranja europske politike u području zaštite okoliša i mi namjeravamo razmijeniti mišljenja o tome na jednoj konferenciji u Briselu gdje ćemo mi sudjelovati i mi ćemo e, dakle raditi na e, konceptu Late Lessons 3 Dakle, mi ćemo vidjeti što je do sada učinjeno i pokušat ćemo to primijeniti i što to znači u kontekstu neizvjesnosti i kompleksnosti kada gledamo prema ciljevima 2020. E, 2030. i 2050. Dakle, to je u samom e, središtu našeg e, programa koji razvijamo. Hvala lijepa na ovim odgovorima koji su bili vrlo iscrpni. Želim vam mnogo uspjeha u daljnjem radu i u e, realizaciji vašeg programa. E, e, želim vam daljnju dobru suradnju sa nama, odnosno siguran sam da ćemo i u buduće imati. Još jednom puno vam hvala na E, vašem dosadašnjem radu, osobito u proteklih nekoliko mjeseci. U redu, a sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda. E, to je tema nova hrana. Izvjestitelj je James Nicholson i on sad najprije dobiva riječ. Izvolite gospodine Nicholson. Uh, Hvala vam gospodine predsjedavajući svi znaju da je 18. E, prosinca prošle godine komisija podnjela e, taj dugo očekivani prijedlog za uredbu o novoj hrani i većina vas u ovom odboru e, zna da su se već pokušavali revidirati ta pravila E, ali od ožujka 2011. kada je Europsko vijeće i Europski parlament nisu uspjeli postići e, dogovor u procesu e, pomirenja i svi znaju da je kloniranje tada bilo odvojeno od nove hrane i da je taj cijeli novi paket zakonskih propisa koji se tiče kloniranja predložen. Komisija se tu nadovezuje na ono što je Europski parlament e, i vijeće gdje su oni 2011. stali i tu je zaista puno kvalitetnih e, napora uloženo od strane izvjestitelja Andreja Šadosa i e, koji su noviteti koliko sam ja shvatio. Ovaj proces međusobnog priznavanja se zamjenjuje jednim postupkom autorizacije na nivou Europske unije. Pojednostavljuje se to. Znači ako se radi o tradicionalnoj hrani koja, za koju se zna da je sigurna po ljudsko zdravlje na osnovu iskustva i također e, se uspostavlja jedna, jedan popis autorizirane nove hrane za cijelu Europsku uniju tu se također govori o novim tehnološkim i znanstvenim e, dostignućima. Europska unija se u ovom momentu oslanja na postupak e, koji se, koji se zasniva dakle na procjeni rizika. Često se smatra da je to jedna barijera inovaciji u prehrambenoj industriji. Nadam se da ćemo zajedno sa vijećem e, stvoriti uredbu koja će e, uroditi plodom, znači postići svoju svrhu, ali također i potaći inovacije koja je osnova za rast. Kao što sam već rekao, imamo mnogo važnih problema s kojim, koji su riješeni već tijekom proteklog e, perioda, znači do 2011. E, taj proces pomirenja se bavio tim problemima, ali to ne znači da sada je naš posao gotov. Ovo nam omogućava da još dodatno e, fino podesimo ovaj e, prijedlog kako bi dugoročno se mogao primjenjivati. Ne mogu vam reći kakav će biti e, vremenski raspored rada nakon izbora, ali optimistično vam mogu reći kako bi to trebalo izgledati. Dakle, danas imamo razmjenu mišljenja. Ako me ponovno izaberu, nadam se da ću onda da ćemo imati taj tekst gotov u šestom mjesecu, u sedmom mjesecu da će biti već preveden, da ćemo onda imati e, još jedno čitanje, odnosno razmjenu gledišta do devetog mjeseca i e, da će nakon toga, e, nakon daljnjih izmjena i dopuna, do kraja godine biti gotov taj tekst. 2008. uz pomoć e, mog e, izvjestitelja u smjeni e, u sjeni smo napravili smo zapravo zamolili smo komisiju da se razmotre svi mogući rizici i koliko sam shvatio koordinatori su odobrili taj zahtjev da se ti ta procjena rizika uzme u obzir. Mislim da bi ovaj prijedlog trebao biti platforma za inovaciju, da bi trebao e, skinuti teret sa inovatora i da bi mogao dovesti do velikog razvoja prehrambene industrije. E, tri glavna aspekta su fokus e, mog izvješća, znači kriteriji za procjenu nove hrane, Dakle, e, nova hrana je hrana koja se nije koristila prije 13.5.1997. To je već i prije bilo slučaj. Dakle, moramo također definirati što je to nova hrana. Mislim da tu još ima mjesta za dodatna pojašnjenja definicije nove hrane kako bismo, e, se, kako bismo osigurali pravnu sigurnost. Imamo dakle e, definiciju koja se zasniva na e, korištenju, na e, potrošnji, trošenju te hrane, ali to dovodi do pravne nesigurnosti. Ovlasti za definiciju su prenesene na komisiju, ali moramo se ipak pobrinuti da utjecaj na industriju delegiranih i e, svih popratnih e, pravnih akata nema negativan učinak. Znači mora biti sve u skladu s onim što su dogovorili parlament i vijeće uloga zemalja članica. Mnoge zemlje članice su već stekle velika stručna znanja na ovom planu, posebno što se tiče klasifikacije e, nove hrane, statusa nove hrane i e, omogućavanje poslovanja poslovnim subjektima koji se time bave. E, mislim da EFSA može tu imati dodatnu ulogu, a da se pritom ne podriva E, taj sustav, centralizirani sustav. Također e, razmatram mogućnost e, da tu imamo i popis odbačene hrane jer to tu bi bile interesantne i korisne informacije o hrani koja nije dobila dozvolu, uključujući i hranu iz trećih zemalja, jer bi to bilo od velike pomoći za poslovne subjekte. Dakle, e, istraživanje i razvoj e, moraju e, svoje proizvode moći plasirati na tržište, ipak moramo osigurati i sigurnost, a mislim da smo ovim prijedlogom to postigli. Hvala. Hvala lijepa. Sada ćemo započeti sa raspravom sa kolegama i kolegicama iz klubova zastupnika. Gospođa Juzo, izvolite imate riječ. Pa, hvala. Kao izvjestiteljica u sjeni za EPP, moram reći da smo nakon 2010. sad ponovno na ovoj istoj temi, već smo i tada raspravljali o novoj hrani, ali se nismo uspjeli dogovoriti. Drago mi je i zahvalna sam gospodinu Nikolsonu na onom sastanku prije neki dan kada smo se dogovorili oko ažuriranja i procjene učinka i oko toga da bi se negdje u devetom mjesecu moglo držati jedna rasprava o tome i e, zahvaljujem se na ovom jasnijem novom tekstu koji je bolje usklađen sa zajedničkim stavovima koji su definirani 2010. Tako da sam sigurna da će biti puno lakše to razriješiti. Ono što me brine je da u prvom članku i možda se radi o nečem samo privremene prirode. Govori se o stavljanju na tržište kloniranih životinja u skladu sa direktivom. Ta direktiva je nešto o čemu se upravo sada raspravlja i e, bude li trebalo dugo vremena da se taj dokument usvoji, onda bismo možda mogli imati e, jedno razdoblje e, gdje ćemo imati pravni vakum. I to me brine. Što se pak tiče definicije nove hrane, izvjestitelj je već to spomenuo. To je isto kao što smo imali u prethodnom e, prijedlogu. Znači, radi se o hrani koja nije korištena prije 15. E, svibnja 1997. široko korištena. To se može na ovaj i onaj način tumačiti može dovesti do neizvjesnosti, pravne nesigurnosti i nije baš dovoljno jasno definirana. Mislim da bismo trebali malo tu definiciju postrožiti. Trebamo točno reći što su to relevantni legitimni faktori ili to prepustiti delegiranim aktima da se to definira tamo u kasnijoj fazi. Dakle, mi se baš ne zalažemo za to da se e, delegiranim aktima to uređuje mi u parlamentu, zato što na kraju mi odobrimo neki pravni propis, a onda komisija to izmijeni svojim delegiranim aktima u dosta velikoj mjeri. Tako da nam je to dosta veliki problem, zato baš ne volimo te delegirane akte. Dakle, to nije baš povezano s ovim o čemu sad govorimo, to sam ovako usput rekla. Slažem se s ovim što je rekao e, gospodin Nicholson o e, hrani koja nije dobila dozvolu iz trećih zemalja. I e, pošto imamo tu predstavnika komisije, samo bih htjela da mi se razjasne dvije stvari vezano za hranu koja nije dobila dozvolu. Kao prvo što se tiče insekata, dobivam telefonske pozive, e-maile i od novina i tako dalje. Pretpostavljam da ste vi isto u takvoj situaciji vezano za ovaj prijedlog. I ako se vidi da u trećoj, trećim zemljama se već 25 godina da postoji neki insekt, odnosno da se to jede bez ikakvih problema, zašto bi onda to bilo ne bi dobilo dozvolu. I također što se tiče ovih e, generičkih e, dozvola, e, koje nisu ograni, vremenski ograničene, a u nekim slučajevima imamo petogodišnje ograničenje na pojedinačne dozvole. I budući da se sada odobrenja, odnosno dozvole izdaju onome koje je tražio dozvolu za stavljanje na tržište i mislim da imamo tu dosta velike probleme sa ovim dozvolama koje su izdane u najnovijem e, periodu. Ako ćemo sad imati pojedinačnu listu u novoj uredbi, ne znam da li bi možda mogli imati jedan e, period e, gdje bi samo hrana koja je odobrena u skladu sa člancima 4, 5 i 7 postojeće uredbe, znači gdje imamo tu jedinstvenu listu. Según el nuevo reglamento que i da onda u skladu sa novom uredbom imamo petogodišnji period isključivosti. Možda bismo trebali imati neke tranzicijske mjere u takvim situacijama. A osim toga u potpunosti se slažem s ovim. Mislim da je veoma važno da ovaj dokument e, krene napred, ne samo u interesu potrošača nego i u interesu industrije i u interesu tehnološke inovacije. Hvala. Dan für die liberale u ime kluba zastupnika ALDE riječ ima Korin Lapaž, a potom Kartika Liotard, Molim vas međutim, znam da je ovo važna tema, ali molim vas da mislite na vrijeme, inače ćemo doći u probleme. Euh, Hvala, ja ću govoriti brzo. Dakle, pet točaka. Uloga nacionalnih agencija. U ovome prijedlogu nacionalne agencije su nestale. Istovremeno imamo nekoliko primjera koji ukazuju na činjenicu da nacionalne agencije nemaju uvijek isto mišljenje kao i EFSA. Ne dovodimo u pitanje središnju ulogu EFSA, iako e, treba pratiti da se obavlja razmjena informacija i podataka sa nacionalnim agencijama, treba ih dakle ponovno vratiti u tekst. Svi shvaćamo da kloniranje više nije sadržano u tekstu, međutim usvajanje posebnih e, propisa će zahtijevati vrijeme i zato smatram da bismo u prijelaznom razdoblju trebali predvidjeti u ovome tekstu da se stavljanje na tržište mesa koje proizlazi iz kloniranih životinja zahtjeva odobrenje. Zatim, e, područje primjene se neće, e, će se e, definirati delegiranim aktima. Što se tiče mjera za upravljanje rizikom, komisija mora uzeti u obzir ostale legitimne čimbenike kao što je potencijalni utjecaj na okoliš nove hrane, tu posebno mislim na nanotehnologiju i na kraju vezano uz povjerljivost informacija. Potrebna je bolja ravnoteža između zaštite industrijskih podataka i dostupnosti informacija javnosti. Konvencija Larus zahtjeva da studije koje se tiču utjecaja na zdravlje i okoliš budu javno dostupne. Prema tome možemo razumjeti da e, industrijski podaci budu povjerljive prirode, ali sve što se tiče utjecaja na zdravlje i okoliša je od interesa za javnost i to moraju biti javno dostupni podaci. Evo ja sam nastala govoriti što brže. Hvala lijepa. ima riječ. Eh, da, hvala. Ja također želim eh, zahvaliti Hvala lijepa. Želim eh, zahvaliti izvjestitelju i želim vam reći zašto smo do sad bili neuspješni. Radi se u osnovi o dva razloga. E, kao prvo, kloniranje životinja e, parlament je tu bio mišljenja da se ti e, životinje ne smije klonirati i da uvoz mesa kloniranih životinja E, ne bi trebalo dopustiti. Vijeće je međutim inzistiralo da se takvo meso ne, smije, ne mora označavati što bi značilo da potrošači uopće nisu obavješteni što jedu, e, nisu dovoljno informirani. Dakle radi se o stavljanju u promet e, hrane od kloniranih životinja. a mi smo tu nadležni E, druga stvar zašto su pregovori završili neuspjehom, e, a tu, to je po mišljenju svih klubova zastupnika bilo najvažnije su delegirani akti. Komisija je predložila da e, popis odobrenih novih hrana da se aktualizira pomoću delegiranih akata, a parlament je smatrao da bi taj popis bio onda najvažniji dio e, novog zakona o, novim, novoj hrani i zato smo smatrali da to ne treba biti regulirano delegiranim aktima i e, mi dakle europski parlament želimo e, da se nas pita o tome dakle E, ovo što sad komisija predlaže da se uzme u obzir mišljenje parlamenta dakle po mom mišljenju je to glup prijedlog komisije jer tu se opet ne uzima u obzir po novom prijedlogu se opet ne uzima u obzir mišljenje europskog parlamenta E, e, u drugim stvarima se parlament uspio bio složiti sa vijećem i dakle bilo bi korisno da je komisija sada podastrela prijedlog e, koji sadrži sve točke gdje smo se uspjeli složiti sa vijećem a ako je postojao problem oko E, provedbenih i delegiranih akata onda je, bi bilo e, lukavo da su tu uzeli u obzir stajalište parlamenta međutim komisija je očito otok e, koji je izoliran od svega ostaloga gdje se uvijek ponavlja jedno te isto i sad opet moramo pregovarati opet moramo ponoviti cijelu raspravu o svim točkama gdje smo se već jednom bili uspjeli složiti sa vijećem o definiciji kemikalijama, što je nanohrana i tako dalje. To je sve skupa e, jednostavno šteta. Nadalje, tu se opet e, nešto promijenilo u vezi sa tradicionalnom hranom iz trećih zemalja. Tu smo se također već prošli put uspjeli složiti. Mislim da prijedlog, sadašnji prijedlog komisije e, još se može, još se može poboljšati šteta je što se komisija ne pridržava onoga što smo se već dogovorili u e, u prošlim pregovorima e, ja se nadam da ćemo se uspjeti dogovoriti sa komisijom u vezi s delegiranim aktima ali mislim da to neće biti jednostavno hvala nisam imala prijevod, pa nisam ništa čula. No, hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je e, iznimno važna rasprava. S jedne strane je riječ o inovacijama, dakle kako dopustiti inovacije u području e, prehrane, a s druge strane treba zaštititi potrošača i pružiti mu jamstva vezano uz eventualnu zabrinutost kod potrošača. Um, Corinne je već postavila jedno pitanje, htjela bih se sada na to osvrnuti, a to je veza sa nacionalnim agencijama. Ja mislim da je vrlo dobro da imamo centralizirani postupak, no mora postojati i kontakt s nacionalnim agencijama i u tom smislu me zanima postoji li mogućnost eh, žalbe kod nacionalnih agencija u slučaju da postoje različita mišljenja kada je riječ o e, novim prehrambenim proizvodima i može li država članica u prijelaznom razdoblju na temelju novih podataka ograničiti ili obustaviti stavljanje na tržište novog prehrambenog proizvoda na svom teritoriju, dakle u slučaju da smatra da postoji opasnost za zdravlje potrošača. Da, istina je da se postavlja E, niz pitanja vezano uz tu novu hranu, dakle uz to sastojke koje se koriste u trećim zemljama, čak i u medicini, vidimo recimo to u kineskoj medicini, dakle i sada se e, to pokušava uvesti na teritoriji europskih država e, zato što se pokušava iskoristiti taj status nove hrane. Dakle, mislim da su to neka pitanja na koja treba dati odgovor. Sljedeći govornik, oprostite, ali ne znam izgovoriti vaše prezime. family Da, moje ime je Bruči, moram se ispričati u ime svog direktora i to smo rekli izvjestitelju. Drago ću odgovoriti na ove, rado ću odgovoriti na ove komentare. Naravno cilj našeg prijedloga je da e, stvorimo jednu platformu za inovacije u Europi, posebno za mala i srednja poduzeća koja igraju veoma važnu ulogu u prehrambenom sektoru, ali također e, ne pod cijenu ugrožavanja sigurnosti hrane e, i zbog toga nastojimo poboljšati ta pravila. Na ovaj način se pojednostavljuje e, postupak autorizacije, e, ubrzava i ono što je veoma važno, zemlje članice su uključene u cijeli proces. Kao prvo, svi ćete biti obavješteni o mogućim e, prijavama, čim te prijave budu upućene i kroz proces e, komitologije također će zemlje članice sudjelovati i u e, procesu definiranja postupka autorizacije, e, također kroz suradnju sa EFSom i zemlje članice će također biti uključene i na planu tradicionalne hrane. Ako treće zemlje žele uvoziti tradicionalnu hranu, ako zemlje članice ili EFSA se tome ne protivi, protive, onda se daje dozvola za to. E, dakle, cilj ove uredbe nije da se isključe nacionalne agencije, nego da se uvede jedan sustav koji će biti učinkovit i koji će potaći inovaciju, a istovremeno e, sigurnost. Također je veoma važno što se tiče kloniranja, e, kao što je e, rekao izvjestitelj i neki od članova odbora. Mi smo isključili sve što se tiče kloniranja zato što imamo zasebni paket e, o kojem se zasebno pregovara i naravno moguće da taj prijedlog zakonskih propisa o kloniranju neće biti dovoljno brzo usvojen da se može uskladiti sa ovim, e, ovom uredbom i mi očekujemo da e, će se usvojiti direktiva e, klonirane hrane, a u međuvremenu možemo imati možemo izbjeći pravni vakuum nekim privremenim rješenjima i imat ćemo dakle ta prijelazna rješenja od postojeće do nove uredbe. Ono što je veoma važno je da shvatimo da mada postoje e, pojedinačna odobrenja, ona su pojedinačna zato što imamo tehnokratsku dodatnu proceduru. To znači da nakon što dobijete tu pojedinačnu dozvolu koja, e, koju dobiva poslovni subjekt e, koji se bavi hranom, onda svaki drugi poslovni subjekt eh, može tražiti eh, adekvatnu dozvolu, znači ne radi se o pojedinačnoj dozvoli koju sada eh, po ovom novom prijedlogu imamo. Znači predlažemo ako je neka kompanija razvila neke inovativne znanstvene podatke i na osnovu vlastitih istraživanja proizvela novu hranu, mi omogućavamo toj kompaniji da stavi taj proizvod na tržište e, da ga prodaje pet godina, samo ona. Osim naravno ako ona ne odobri drugim poslovnim subjektima koji posluju s hranom da također prodaju taj proizvod. Moramo biti veoma pažljivi u organizaciji ovih prijelaznih rješenja, ali postoje e, neke formulacije u tekstu koje će nam to omogućiti. E, imamo još neka druga rješenja vezana za tradicionalnu hranu, e, poljoprivredne proizvode koji e, se mogu okoristiti ovim sustavom obavještavanja i kada se to da odobrenje, ta hrana dolazi na popis Unije. Ali tekst e, ovog dogovorenog rješenja tu smo prihvatili jedinstvenu listu E, hrane koja će biti dozvoljena u skladu s ovom novom uredbom i možda bi te dozvole mogle biti u tri kategorije. Jedna je kada imate e, molbu, odnosno zahtjev, prijavu i onda se stavlja hrana na popis. E, ako se radi o prijavi gdje je vrijeme ograničeno, onda se uvrštava i vremenski rok i također imate i dozvolu zasnovanu na obavještavanju ali imamo jedinstvenu listu. Znači ako poslovni subjekti žele staviti neki proizvod na tržište, jer uglavnom se radi o generičkim dozvolama, bilo bi, nam, bilo bi im lako da koriste tu jedinstvenu listu, lakše im je to nego da moraju e, provjeravati po različitim dokumentima. Što se tiče ovog važnog e, pitanja definicije, ona jest rezultat tog procesa pomerbe gdje smo se dogovorili da ćemo imati definiciju e, koja će se pozivati na taj datum 1997. i značajnu potrošnju. E, taj popis nije e, iscrpan koji smo priložili. Kategorije koje postoje danas u skladu sa ovom uredbom koja je na snazi često dovode u zabunu. Imamo interesantan primjer insekata gdje e, one, oni spadaju pod jednu ili pod drugu kategoriju, no e, cilj e, zakonodavca je bio da ako insekti ili druga hrana se ne troše, nisu trošili tokom jednog bitnog perioda vremena, onda se oni smatraju novom hranom i treba je se procijeniti njihova sigurnost. Procjena rizika ne smije se smatrati preprekom kao neka kočnica inovaciji, nego kao pozitivni element tog procesa. To je način, to je nešto što će omogućiti e, kompanijama da zadobiju povjerenje javnosti e, kako na razini Europske unije tako i njihovih zemalja članica kako bi hrana koja se nije dosad trošila u Europskoj uniji e, da bi oni mogli imati povjerenje da se radi o sigurnoj hrani. Mislim da sam odgovorila na sva pitanja. Naravno, uvijek imamo još i e, to osjetljivo pitanje e, provedbenih i delegiranih e, propisa. Ovaj članak u kojem se govori o provedbenim aktima mislim da odgovara postojećim propisima. Znači radi se o nesuštinskim uvjetima pa onda je to sve u skladu sa odredbama, odgovarajućim odredbama. Mislim da sam odgovorila na sva pitanja. Zahvaljujem se e, izvjestitelju i svim zastupnicima na zanimljivim pitanjima i komentarima. Nadam se da ćemo postići sporazum o prvom čitanju. Hvala lijepa. Da li izvjestitelj još želi za kraj e, riječ? Izvolite. Predsjedniče, bit ću kratak, znam da nemamo vremena. Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi, osobito izvjestiteljima u sjeni koji su rekli neke vrlo važne stvari kojima ćemo se pozabaviti u tjednima i mjesecima koji su pred nama. Također je jasno da će postojati neka pitanja o kojima će možda biti neslaganja kao što ih je bilo i u prošlosti, ali mislim da je danas bio dan kad smo samo imali prvu razminu mišljenja. E, ja osobno također ne volim delegirane akte, mislim da se s njima jako teško radi, ali e, da li je baš ovo izvješće, izvješće gdje se to može e, razriješiti ne znam. Dakle, zahvaljujem svima, ja se nadam da ćemo prije kraja ove godine uspjeti dovršiti rad na ovom važnom izvješću. Hvala lijepa gospodine Nikolson, time smo završili raspravu e, o ovom izvješću. Naravno, nastavit ćemo raditi na ovoj temi na našem odboru, dakle ovom temom ćemo se i dalje baviti. Time smo došli do e, posljednje točke dnevnog reda za danas do podne, to je točka sedam. tu se radi o uspostavi i djelovanju pričuve za stabilnost tržišta sustava Unije za trgovanje misijama stakleničkih plinova. Izvjestiteljica je kolegica Sofio Koni. E, molim sve koji se jave za riječ, a i izvjestiteljicu da vode računa o tome da imamo još vrlo malo vremena. E, također je i komisija ovdje zastupljena i imat će prilike odgovoriti. Izvoli Sofi. Hvala gospodine predsjedavajući imam vlak u 13 i 13, prema tome svjesna sam vremena. E, uvaženi kolege, krećemo u novu fazu analize europske politike u području klimatskih promjena i energetike nakon važnog posla koji smo zajednički odradili na izvješću Delvo Simenski o ciljevima za energetiku i klimatske promjene do 2030. Sada počinjemo raditi na zakonodavnom prijedlogu jednog paketa mjera e, koje se tiče pričuve za stabilnost tržišta. Europsko tržište emisija je osnova europske politike u području klimatskih promjena i zadovoljstvo mi je što ću zajedno s vama pokušati pronaći rješenje da osnažimo i stabiliziramo to tržište. Moramo svi imati u vidu sljedeće. Europsko tržište emisijskim jedinicama je jedno artificijalno tržište koje je uspostavljeno zbog političkih razloga i mora se politički odrediti na održiv način kako će funkcionirati u tom smislu. Osnivanje europskog e, tržišta emisijama je e, kao parkiranje koje se plaća na ulicama. Dakle, nešto što je do sada bilo besplatno, dakle parkiranje na ulicama kao i emisije CO2, e, sada se mora platiti kako bismo mogli uredili te aktivnosti i kako bismo ograničili negativan utjecaj tih aktivnosti na okoliš. Dakle, riječ je o političkoj odlici kojom se osniva koje se uspostavlja tržište koje se može smatrati umjetnim. E, specifičnost e, plaćanog parkinga je činjenica da e, nema fluktuacije cijena. Isto tako je specifičnost ovog europskog tržišta emisijskim jedinicama u tome da se kvote ograničavaju višegodišnjom političkom odlukom, potražnja za kvotama ovisi o gospodarskoj situaciji i ulaganjima za smanjenje emisija. Danas se to tržište nalazi pred e, situacijom da je cijena iznimno niska i e, postoji nedostatak vidljivosti što je problematično budući da se ulaganja vrlo često moraju planirati dugoročno, čak i vrlo dugoročno, govorimo o energetskom sektoru primjerice i e, koncentracija emisija na drugu polovicu razdoblja do 2030. samo je parcijalno rješenje za ovu problematiku. To se tržište nalazi pred e, brojnim opasnostima kao što su volatilnost, potražnja za kvotama fluktuira dok je ponuda stabilna, odnosno fiksna i isto tako je tu i tranzicija iz treće u četvrtu fazu, e, budući da se može dogoditi e, mogu dogoditi neki problemi u tom razdoblju. Zakonodavni prijedlog komisije pokušava e, dati odgovor na te dvije poteškoće. Dakle, predlaže se uspostava pričuve za stabilnost tržišta e, koja funkcionira i na način da se ograničava fluktuacija, povećanja i smanjenja i to od 2021. godine. Isto tako se predlaže prijelazno razdoblje e, na način da se stave kvote na tržište 2020., 2021. i 2022. Ja pozdravljam ovaj prijedlog i smatram da nam je potrebna jedna dubinska analiza, dubinska rasprava i moramo svi zajedno to raspraviti. Ja sam uvjerena u sljedeće. Potreba nam je mehanizam za regulaciju europskog tržišta emisijskim jedinicama, međutim još je mnogo pitanja otvoreno i rado ću e, se s vama pokrenuti raspravu o tome. Imamo nekoliko mogućnosti. Automatska upravljanje suficitom, dakle viškom kvota kao što predlaže komisija. Zatim osnivanje Europske banke kvota u obliku dakle nekog neovisnog tijela i naravno e, svaka druga ideja je dobrodošla. Imam još jedno pitanje koje je iznimno e, važno, a to je treba li ograničiti ili imati javnu kontrolu nad takvim mehanizmom. Drugo pitanje, e, treba li taj mehanizam biti funkcionirati na godišnjoj osnovi ili to dobro rješenje da se pričuva ograniči u godini N plus 1, dakle da se pričuvo spostavi na temelju načela N plus 1. E, hoće li to značiti da neće biti dovoljno fleksibilnosti i da se neće moći brzo reagirati? Prije nego što krenemo u raspravu o detaljima uspostave e, mehanizma za stabilnost tržišta, smatram da je bitno da raspravimo osnovne ciljeve koje želimo postići novim zakonodavstvom. Osobno smatram da bismo se trebali pobrinuti za pravnu e, sigurnost, što je bitno za poduzeća, dakle u ovoj trećoj fazi. E, to ne znači da ne trebamo e, razmisliti o prijelaznom mehanizmu koje će važiti na kraju tog razdoblja. Zatim trebamo se pobrinuti da mehanizam stabilnosti buže učinkovit, da Tržište trgovine emisijama ima ključnu ulogu u ovom sustavu. Ja smatram da je glavni cilj da e, preokrenemo raspravu o backloadingu. Moramo imati raspravu koja neće biti emotivna, koja će biti racionalna, e, u koju ćemo krenuti danas i to će omogućiti svima da kažu svoje mišljenje kako bismo došli do najboljeg rješenja i kako bismo postigli da europsko tržište emisijama E, bude održivo i da bude najekonomičniji način smanjenja emisija CO2. Naravno, nećemo moći e, dugo razgovarati o tome nakon europskih izbora, međutim ovo je prilika da sada krenemo zapravo u prvu raspravu, da, e, da načmemo tu analizu i nadam se da ćemo svi zajedno o tome ponovno razgovarati, a u međuvremenu ću vrlo rado čuti vaša mišljenja. E, gospođo kolegice, ja sam bio izvjestitelj o backloadingu. E, predstavnici komisije su me pitali do koje e, da li možemo prije Božića završiti sa usvajanjem izvješća o backloadingu. Ja sam onda uzratio pitanjem koje godine Danas popodne također moramo donijeti jednu važnu odluku što se tiče trgovine e, misijskim e, jedinicama. E, a sada riječ ima Peter Lize. Hvala lijepa gospodine predsjedniče što se tiče danas e, ovog usvajanja danas popodne o tome ne želim ništa e, govoriti, samo želim izraziti podršku ovome što radi kolegica Sofie Okoni. Imamo još jedan problem, a to je e, backloading nam je dao vrlo malo vremena, imamo još uvijek veliki višak certifikata e, ako želimo poslati signal ostatku svijeta da ako im želimo pokazati da ozbiljno mislimo i da e, ne želimo dopustiti da zemlje članice primjenjuju skupa rješenja, nego da želimo naći jedno jedinstveno rješenje za cijelu Europsku uniju, onda mislim da trebamo konstruktivno e, pristupiti e, razmatranju ovog prijedloga. Imam jedno pitanje za komisiju. E, Čari, osobito iz redova zelenih, rekli su da ovaj prijedlog neće riješiti pitanje, odnosno problem, jer višak koji sad imamo, bez obzira što se dogodi, ćemo imati i nakon 2020. Dakle, ako komisija e, uspije svoj, progurati svoj prijedlog, e, čak i ako komisija uspije e, progurati svoj prijedlog. Ja se ne slažem s time, ja mislim da naša politika se ne sastoji samo od trgovanja emisijskim jedinicama, e, imamo i druge mjere na raspolaganju, ali ipak bih zamolio komisiju da nam da provjeri taj argument odnosno da nam kaže da li je točno da će certifikati i nakon 2020. ostati na tržištu ili će se situacija popraviti na temelju ovog prijedloga. Hvala lijepa. Sljedeći riječ ima Bas Eichhout. Hvala gospodine predsjedniče. Također želim zahvaliti izvjestiteljici na ovom uvodu. E, ovu ćemo raspravu nastaviti vjerojatno i nakon izbora. Što se tiče ove pričuve za stabilnost e, tržišta, moram reći mi zeleni smo malo razočarani što e, komisija sada predlaže samo to, jer mi imamo bitne fundamentalne probleme sa ovim sustavom ETS-a E, backloading bi nam e, kupio malo vremena, ali samo malo vremena. Trebala bi nam jedna bolja rasprava o pravoj reformi sustava ETS-a, a do sada smo od komisije dobili samo ovaj prijedlog. Ja se nadam da, će, da ću od komisije čuti da oni imaju još toga u pripremi i da se neće sve, sve svesti samo na ovaj prijedlog pričuve za stabilnost tržišta. A kad je riječ o ovom prijedlogu, to je klasičan primjer za premalo prekasno. Najprije što se tiče ovoga prekasno. Ako pogledate procjenu učinka koji je podastrila sama komisija, e, a osobito te e, procjene učinka e, volimo koristiti. Dakle, ako imate višak certifikata u ovom trenutku od 2 milijarde, a to će do 2020. narasti na 2,6 milijardi, to je tolika ogromna količina da čak i ako pogledate e, referentni scenario, još uvijek se e, radi o ogromnom višku i do 2020. govorimo o višku od 2 milijarde e, certifikata, dakle mi smo očekivali više od komisije e, e, kao predlog za rješenje tog problema. E, pričuva za stabilnost tržišta radi se o tome koju vrstu pravila ćemo dobiti kad se radi o tome kako povući ovaj višak sa tržišta. Moje pitanje je zašto komisija predlaže da ovaj sustav započne sa funkcioniranjem tek 2021. Potrebno nam je nešto što će početi funkcionirati odma. Zašto čekati toliko godina prije nego što ćemo početi e, nešto činiti u vezi s ovim viškom? A nadalje što se tiče pravila koja predlaže e, komisija, e, predlaže 12% E, mislim da je to malo čudna brojka tih 12%, Pff, moglo je to biti 12,3%, zašto ne? E, mislim da moramo biti jasniji što se tiče e, ovoga i da moramo biti brži i da moramo predložiti barem 15%, e, stopu 15% kojom bi se certifikati povlačili u pričavu kako bi dakle 15% od onoga što je sada trenutno u prometu se povlačilo e, sa tržišta. Mislim da su ta pravila vrlo važna, ali ponavljam, prije nego što započnemo sa raspravi o tome, o tim e, konkretnim pravilima, bilo bi puno važnije znati koje još dodatne mjere možemo očekivati, jer iz našeg stajališta vrlo bi važno bilo imati na primjer 900 milijuna e, o kojima je bilo riječi u diskusiji o backloadima mora se osigurati da te, e, ti certifikati ne dođu uopće na tržište. Zato su nam doista potrebni e, i drugi prijedlozi i hitnije mjere, inače ćemo samo uzalud razgovarati. Dakle, potrebno nam je više jasnoće i, veće ambicije od strane komisije. Hvala lijepa. Bas Eichhout, sljedeći riječ ima Chris Davis. Hvala gospodine predsjedniče, ja imam drugi sastanak u 12.30 pa neću moći sačekati odgovor komisije. Međutim, želim zahvaliti Sofiju Okonina nina njezim uvodnim riječima. Dakle, kao regulatorni mehanizam koji bi trebao osigurati funkcioniranje ovog sustava, e, ko tu može imati prigovor, ovo je razumno e, rješenje. Međutim, mi znamo da kad god ovako nešto dođe u parlament, e, cijelo pitanje sustava ETS-a ponovo postaje predmet rasprave, a tu klubovi zastupnika imaju različita mišljenja kao što se pokazalo u diskusiji o backloadingu. Svrha ovog sustava je osigurati smanjenje emisija e, CO2 e, za 1,7% godišnje. To je u redu, ali u u dokumentu gdje predlaže ovaj mehanizam e, komisija govori o tome da je tu od ključne važnosti faktor cijene. Ja to prihvaćam. Naravno, ne možemo izbjeći činjenicu da ako e, emisije ne koštaju ništa onda nemamo poticaje e, koji poticaje za investicije privatnog sektora u smanjenje eh, emisija CO2, ali kad već govorimo o cijeni i efektu cijene, onda eh, evo tu smo došli do situacije kad eh, nam je jasno s kakvim problemom smo suočeni i da ne možemo krenuti tim putom. E, procjene su da ovaj mehanizam e, će e, postići da se 2020. cijena poveća za 33%. Dakle, mnogi lobisti od strane industrije će reći ne možemo se nositi sa takvom cijenom, e, sa takvim povećanjem cijene emisija CO2, dakle moramo se boriti protiv ovog prijedloga na svaki mogući način. Dakle, ako ćemo imati tu borbu, onda zašto e, se sad uopće razgovara o ovome? Zašto ne bismo poduzeli jednu fundamentalnu e, reformu cijelog sustava ETS-a? Zašto na primjer kao dio um, ovog paketa uh, zašto sad govorimo o tome da će to se početi primjenjivati nakon 2020. zašto ne već od 2017. što ćemo uh, naravno bit će uložen veliki broj uh, u amandmana ali zašto na primjer se ne bi ponovo predložio i backloading kao dio paketa. Mi ćemo tu naravno imati burne rasprave i e, različita mišljenja, ali možda bi se trebalo pozabaviti srži, sa samom srži stvari i tog problema, a ne samo e, ovim malim nekim e, izmjenama sustava koje same po sebi jesu možda korisne, ali ne, ne rješavaju suštinu problema. Hvala, Chris Davis. E, François Si, monsieur le président. Hvala, gospodine predsjedavajući. Čula sam objašnjenja koje je dala kolegica Okoni. Dakle, sve u svemu, Europska komisija nam predlaže sljedeće kako bi se jamčila predvidljivost u razdoblju od 2013. do 2020. da se uspostavi pričuva za stabilnost tržišta. To bi trebao biti tržišni mehanizam koji će se temeljiti na nekim ciljevima i pravilima. Dakle, volumen kvota koje će se dati na dražbi će se prilagoditi uvjetima koje ćemo unaprijed definirati. Dakle, nećemo ići kroz zakonski postupak za dodavanje ili povlačenje kvota i to je nešto što me uistinu smeta. Kada je riječ o toj pričuvi za stabilnost tržišta, to bi trebalo zapravo dovesti do prilagodbe ukupne količine, godišnje količine kvota koje se prodaju na dražbi. Dakle, e, ukoliko e, ukupna količina kvota prekorači određenu granicu koju ćemo definirati. Ja mislim da bismo trebali ići dalje i već smo odredili, već smo zacrtali dosta ambiciozne ciljeve za smanjenje emisija do 2030. godine i treba podsjetiti Europsku komisiju da ne smije zaboraviti na aspekt koji se tiče konkurentnosti kod definiranja svoje energetske politike. Napori kod smanjenja e, emisija stakleničkih plinova od 2008. do 2020. su bili manje skupi od napora koje će trebati uložiti za razdoblje od 2020. do 2030. da bi se smanjile emisije. Jer ono što je bilo e, lako postići, dakle e, sve ono što je bilo lako postići je već postignuto, a dodatni napori koje će sada trebati uložiti bit će mnogo zahtjevniji, bit će ih mnogo teže E, poduzeti i sve će to skuplje koštati. Dakle, ovaj mehanizam stabilnosti je zapravo više zamišljen kako bi se e, napravila pričuva za kvote nego kako bi se osigurala stabilnost cijena. Osim toga, e, ovaj sustav trgovine emisijama mora se rukovoditi tržišnim pravilima. Ne smijemo isto tako dovesti u opasnost proizvodnu industriju i sve one koji intenzivno koriste energiju. Dakle, ovaj sustav emisija, odnosno trgovine emisija bi morao biti vidljiv i e, dugoročno gledano. E, Evropska unija si je zacrtala ambiciozne ciljeve, mi se svi slažemo oko toga, ali mi e, sudjelujemo u ukupnim emisijama u svijetu sa samo 11% i zato mi je drago da je nedavno donesena odluka da se stabilizira i kriterij za reviziju e, popisa onih sektora e, koji, e, koji se to tiče. E, dakle, ja bih htjela samo iskazati zadršku. Mislim da moramo biti oprezni, da ne bismo trebali ići putem koji će biti iznimno težak za naše gospodarstvo. Hvala vam Ovaj sustav ETS, kao što su već naglasili kolege, je sustav koji se temelji na tržištu. Svrha backloadinga je bila da imamo stabilnost cijena, a sada imamo prijedlog da ono što se makne s tržišta treba biti odvojno trebali bismo imati neku vrstu umjetnog tijela ili neku banku certifikata koja bi stvorila tu umjetnu stabilnost, a nisam sigurna kakav europski zakon provodimo ako svakih nekoliko tjedana sve to mijenjamo. Mi nemamo informacija o tome kako dobro ili loše funkcionira backloading. Stalno kažemo da želimo spasiti klimu, ali moramo razmisliti o tome kako ćemo to učiniti, jer sada mi se čini da kao da smo se najeli ludi gljiva. Hvala lijepa. E, često se govori da se treba prepustiti tržištu E, da se u to ne treba miješati, međutim to je naš posao, mi se stalno miješamo i e, utječemo na tržište, samo u sustavu ETS-a e, se kaže da se eto ne smijemo miješati. Po mom mišljenju je ovaj prijedlog komisije vrlo zanimljiv, čak i Ujedinjena kraljevina se čini se slaže da bi trebalo e, utjecati na cijene, odnosno uvesti barem minimalnu cijenu. Čini mi se da bismo trebali prihvatiti taj prijedlog iz Ujedinjene kraljevine. Smatram da taj prijedlog uopće nije loš, e, omogućava e, planiranje, dakle uvođenje minimalne i maksimalne cijene. Tu bi svi sva poduzeća mogla e, raditi. E, na temelju toga jer bi znali koja je moguća minimalna i maksimalna cijena. Ali vidjet ćemo hoće li nam to uspjeti. Što se tiče teme backloadinga, to nam je bilo od početka jasno e, da bi time samo kupili vrijeme. Jako me zanima kako će sljedeći saziv parlamenta razgovarati o toj temi a sada riječ dajem gospođi Lichtenberg eh, koja predstavlja komisiju. A, osim toga i kolegica Gardini se javila za riječ, ali molim vas budite jako kratki. Biću jako kratka jer eh, ono što su rekli eh, kolege Krste i Oland mislim da su već spomenuli više stvari koje sam ja htjela reći. Ono što mene brine je to što Europa uporno stavlja na stol te prijedloge koji stvarno opterećuju naš e, proizvodni aparat. Ako hoćete povećati e, BDP sa 14 na 20% od proizvodnje, industrijske proizvodnje ovo je najgori način kako želite to post kako se to može postići. Naš kontinent e, je opustošen. U nekim zemljama e, kaže se da 20% stanovništva će glasati na izborima kažu ljudi da to nije e, niti užasno. Znači ispod 20% je tragedija, a ispod 30% je u redu. Po meni e, je taj odaziv, taj niski odaziv će biti konačna osuda Europe koja odbija krenuti u suprotnom smjeru, koja i dalje je nasukana i uvjerena je da je najbolja na svijetu. Naše gospodarstvo je u potpunom rasulu i zemlje koje imaju proizvodnju, koje imaju industriju, to je katastrofa. Naravno, Velika Britanija ima siti, financijske usluge. I e, mi smo tako duboko spavali, ljudi nisu uopće niti primjećivali te signale. E, dakle, kad se govori o proizvodnoj industriji, kada se govori o minimalnim cijenama, o plafonima, govorim o financijskom tržištu mi više toga nemamo. Znači, nemamo uopće proizvodne industrije. Mi smo na samom početku ovog procesa. Porazmislimo o tome i to detaljno, dubinski, jer ne možemo o tome raspravljati u vakuumu kada govorimo o malim i srednjim poduzećima da su oni kičma našeg kontinenta, da želimo osigurati njihov rast, ali taj 20% eh, BDP-a eh, koje bi se trebao proizvesti u industriji i ako onda pogledamo eh, politiku zaštite okoliša, ja znam da je to prioritet, tu se slažem, ali ako se odlučimo za ovaj pristup nećemo ispuniti taj cilj, a on je nužan ako želimo zaista postići prosperitet, otvaranje novih radnih mjesta za naše građane koje moraju se iseljavati zbog toga što su ostale bez posla. Da, naravno, gospodarstvo i ekologija moraju ići ruku pod ruku. Mislim da je to potpuno pogrešan pristup i da moramo o tome da dalje raspravljati. Dajem riječ komisiji. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, let me start. Da, hvala gospodine predsjedavajući. Imam samo jako malo vremena, ali prvo ću zahvaliti vama i odboru za zaštitu okoliša i cijelom e, parlamentu zato što je omogućio brzu primjenu backloadinga jer nam je to omogućilo da počnemo s time prošlog tjedna. Tako da ćemo sad e, početi dobivati podatke o učinku backloadinga. Činjenica da smo uspjeli tu raspravu zaključiti nam je omogućilo da počnemo raspravljati o strukturalnim mjerama koje imamo sada pred sobom i u onoj dugoj raspravi o backloadingu i svim izvješćima o okviru za klimu i energetiku do 2030 se o tome je sve to definirano. U okviru toga smo raspravljali i o drugim mogućim prilagodbama ETS-a eh, e kao što su promjene u linearnom eh, faktoru redukcije i Takva ta promjena u tom faktoru bi također e, omogućila da se razriješi ovaj problem e, neravnoteže koji postoji u ETS-u, no to bi trebalo biti, to bi ipak bilo nedovoljno i procjena učinka e, za oba elementa to pokazuje. Dakle, radi se o pričuvi za stabilnost tržišta. E, upravo zbog toga je komisija e, dala ovaj prijedlog pravnog propisa da se uspostavi e, ta, ta pričuva za stabilnost tržišta. U vijeću se o tome razgovaralo. Nadam se da će parlament tijekom ove godine se isto time pozabaviti jer to je veoma hitno. Kao što sam rekla, dosta smo konzultirali se o tome sa dionicima, Razmatrali smo različite opcije i mislim da je komisija tu uzela u obzir sve elemente do kojih je došlo se tijekom te konzultacije. Jedan od aspekata je regulatorna sigurnost za treću fazu koja završava 2020. Tako da svi oni koji sudjeluju u ETS-u e, budu unaprijed upozoreni na sve promjene do kojih bi došlo primjenom e, ove pričuve. Zbog toga bi se to e, tek primjenjivalo 2021. Kao što je rekla izvjestiteljica, također e, se tu onemogućuje ponovno pojavljivanje onih kvota za backloading krajem tog perioda. Nadamo se da će sve biti što je moguće stabilnije za ulazak u fazu 3 što se tiče konkurentnosti, komisija je već e, u e, komunikaciji vezano za e, okvir za 2030. Da, dakle da će se to također uzeti u obzir kod onog popisa za preseljenje ispuštanja ugljičnog dioksida. I zašto nismo se odlučili za druge opciju o kojima se također razgovaralo sa dionicima kao što je banka ugljičnog dioksida. E, na osnovu rasprava sa dionicima je postalo jasno da oni ne žele diskreciju. To, to je također se vidjelo kad smo raspravljali o prijedlogu o backloadingu gdje je dovelo do dosta e, nestabilnosti na tržištu, a svi sudionici žele što je moguće veću stabilnost. Banka ugljičnog dioksida bi uvela tu diskreciju i onda biste također trebali e, definirati mandat te banke i dionici nisu htjeli još jedno tijelo koje će imati diskreciono pravo donošenja odluka. Što se tiče cijena, moramo uzeti u obzir da se radi o ekonomskom mehanizmu, to je tržište. Mi interveniramo na tržištu, ali istovremeno možemo i fiksirati tu najnižu ili najvišu cijenu. Onda naravno se tu uklanja fleksibilnost na tržištu a za vrijeme funkcioniranja ETS-a tijekom krize vidjeli smo da se taj e, sustav e, prilagođuje stanju na tržištu, znači smanjenje aktivnosti, e, smanjenje cijene kao posljedica smanjene potražnje. Dionice su to označili kao jednu od pozitivnih strana i kada bi se sada uvela najniža cijena da bi cijena koju bi platili i e, sektor energetike i industrija bila puno veća. Znači činjenica da se cijena smanjila je dobra stvar i mislim da su to svi e, dionici označili kao takvo. Pitanje je bilo kada bi došlo do prave reforme. E, također je jasno da postoje još neke stvari koje treba razmotriti za ETS nakon 2020 Zbog toga se o tome raspravlja u okviru okvira za 2030. Znači ne radi se samo o sustavu trgovanja emisija, nego imamo i cilj smanjenja emisija i to se također e, mora e, e, odraziti na sektorima koji nisu obuhvaćeni ETS-om u ovom momentu. Dakle, ovo što je govorio, pitao gospodin Lize, 40%, 33% viška, drugi trebali se u to uključiti i kada bi višak i dalje ostao u sistemu, to bi onda bilo samo 33%, po našem mišljenju je to teoretski argument, zato što bi to bilo zasnovano na pretpostavci da bi se u toj mjeri e, povećali, povećale te pričuve, odnosno taj višak, e, da bi to bilo posve nerealno. The other, e, change... Što se tiče drugih promjena ETS-a, do toga će doći u kontekstu rasprava o 2030 a to također znači da mi možemo e, krenuti dalje sa ovim prijedlogom koji je zapravo neka promjena dizajna. To je mjera gdje nema više e, žaljenja, nema ograničenja. E. Govorit ćemo i o drugim temama u kontekstu 2030. O tome se raspravlja na razini šefova država i vlada i onda se to mora prenijeti u pravne propise. Kao što sam rekla, to je prijedlog bez žaljenja. Govorit ćemo o konkurentnosti nakon 2020. a u međuvremenu nam je veoma drago da smo održali ovu prvu razmjenu mišljenja kako bismo govorili o tim pragovima, pravilima, kako bi to trebalo funkcionirati u praksi, tako da neću sada govoriti o tome zašto smo se odlučili e, za e, tih 20%, za, nego možemo o tome razgovarati kasnije. Hvala lijepa, time smo došli do kraja ove rasprave, samo za danas. Kolegica morana vlak, E, dakle, želim e, zahvaliti svim kolegama koji su sudjelovali u raspravi i komisiji. Pred nama je e, veliki posao. Moram reći da se već veselim tom daljnjem radu. Vidimo se ponovo u tri sata. Želim vam svima ugodnu pauzu za ručak i zahvaljujem prevoditeljima na strpljenju.